Dear colleagues, um, Kolege, e, pozdravljam kandidata za povjerenika Sir Juliana Kinga pred e, odborom uh, Libe i nekoliko uvodnih napomena prije nego što krenemo sa uvodnim govorom i pitanjima za kandidata. E, prvo postupak e, u skladu s člankom 118 aneksa 8 poslovnika e, temeljem osobnih kompetencija predanosti Europi i poznavanju odgovarajućeg portfelja ocjenjivat će se kandidat za povjerenika. Također parlament je podnio kandidatu upitnik sa pitanjima koje su sastavili e, zastupnici i tri pitanja koje je između njih odbor Libe, a koje se prihvatila konferencija predsjednika. Kandidat je napisano odgovorio na upitnik, a odgovori su dostavljeni članovima na svim zastupnicima na svim jezicima. E, imate odgovore i potičem vas da pročitate sve odgovore ako to već niste učinili. Što se pak tiče strukture rasprave, rasprava će biti strukturirana na sljedeći način. Kandidat za povjerenika pozvan je da dade otvoreni usmenu izjavu ne dulje od 15 minuta, a nakon uvodnog govora imat ćemo 45 pitanja i odgovora, e, sva po 3 minute, 3 minuta za pitanje i 2 e, i dva za odgovore u skladu sa predsjednikom odbora za vanjske poslove, gospodina Broka, jedan, jedno pitanje postavit će potpredsjednik AFETA, gospodin Pasku. Prvo rudno pitanja postaviti će predstavnici političkih klubova. Na kraju saslušanja kandidat će imati pet minuta za završnu izjavu. I e, molim e, kolege, znači morate biti strog kako bi se poštivalo vrijeme za govornje, inače posljednji govornici neće imati vremena da, vrijeme da postave pitanja. Stoga molim me, veliku disciplinu, pa ćemo na kraju imati možda i vremena za dodatna pitanja. Dakle, ako se doista budemo držali e, vremena, imat ćemo i tu mogućnost možda. E, imamo prijevod na 23 jezika, znači možete govoriti svojim jezikom, ali molim da imate na umu da ono što kažete treba biti prevedeno, pa nemojte govoriti pre brzo. Također imat ćemo E, živu snimku e, rasprave na, e, koja se može pratiti na web sajtu interneta kao i snimku saslušanja na istom stranici i također ako možete još još i pokazati kada govorite, odnosno postavljate pitanje gdje ste, da kako bi kandidati video gdje ste u prostoriji i također mediji i tako dalje. I na kraju dvije stvari prije nego što dajem riječ e, kandidatu za povjerenika. Želim naglasiti dvije stvari koje se odnose na njegove odgovornosti i e, odgovornost prema parlamentu. Čuli ste u i znate da je u pismu predsjednika Junckera gospodinu Kingu rečeno da predsjednik Juncker želi da povjerenik za sigurnosnu uniju radi, e, koji će raditi pod rukovodstvom prvog potpredsjednika i biti zadužen za bolju E, zakonodavstva institucionalne odnose, vladavinu prava i e, povelju o temeljnim pravima, te da e, podupire rad povjerenika za migracije unutarnje pitanja i građanstvo. Znači, zna, svakako danas zanima što će biti prioriteti Sir Juliana i kako će interaktirati sa drugim povjerenicima, a također znači želimo razumjeti koji će biti lanc odgovornosti u njegovoj njegovom e, no, poslu ne Također što se tiče e, Europskog parlamenta i e, vijeća vezano uz pitanja sigurnosne unije. Prvi potpredsjednik će zajedno sa povjerenikom za migraciju unutarnje pitanja i, i građanstvo odlučivati o pitanjima povezanim sa sigurnosnom unijom uglavnom i također nadamo se da će ovo voditi do plodnog dijaloga između institucija ili odgovornost prema parlamentu od ključne također važnosti. Također e, svakako ćemo razmotriti uz ono što imamo kao odgovor na pitanja e, kako ćemo voditi konkretni dijalog e, o ključnim aktualnim pitanjima na i način. Dakle, uz ove dvije ključne stvari koje se tiču odgovornosti i odgovornosti pred ovim odborom, sada dajem riječ e, kandidata za povrnika, gospodinu Kingu. Izvolite, Sir Julian, e, imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, poštovani zastupnici, hvala što sam ovdje sa vama. Da mi je netko to rekao prije nekoliko dana, ne bih mu vjerovao jer mi se sada nalazimo u jednoj veoma neobičnoj situaciji. Britansko vlado me imenovalo, a predsjednik Juncker je iskoristio tu e, priliku kako bi ojačao e, svoje, e, kako bi ojačao komisiju komisiju i kako bi otvorio jedno e, novo radno mjesto za sigurnost unije. Možete mi toga e, će osoba iz zemlje koja napušta Europsku uniju e, dobiti tako važnu ulogu. Vjerujte mi da ja mislim da zaista mogu dati pravu dodanu vrijednost e, ovom segmentu koje je prioritetno u očima naših građana. Ja imam konkretno iskustvo u ovom području kroz radno iskustvo koje sam stekao u vijeću, ali isto tako i na terenu u Irskoj, Sjevernoj Irskoj i nedavno u Parizu. Prije dva mjeseca sam bio u Nici 15.7. ujutro i svojim očima sam vidio razarajuće posljedice napada koji se desio samo noć prije i e, koji je usmrtio velik broj ljudi i unesrećio još veći. To nam je sve pokazalo e, koliko su strašne posljedice terorizma. Ja sam posvetio svoj život europskim e, poslovima kroz radno mjesto koje sam imao u Briselu, radeći u vijeću i isto tako radeći u komisiji kao šef kabineta. Kao veleposlanik u Francuskoj sam e, branio stajalište britanske vlade za vrijeme referenduma. Osobno od uvijek sam bio ponosan što dolazim iz Velike Britanije, ali isto tako sam bio ponosan što sam dio Europske unije. I ne vidim nikakvu kontradikciju između e, ova dva pojma. Ali 23.6. većina mojih sugrađana je odlučila napustiti Europsku uniju i to je odluka koju moramo poštovati. Kako ne bi bilo nikakvih nesporazuma, želim sasvim jasno reći sljedeće. Ukoliko e, me potvrde kao e, povjerenika, ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bih radio u interesu cijele Europske unije. Ovdje govorimo o općem interesu Europske unije. Svjestan sam e, visoke razine integriteta i nepristrasnosti koju očekujete od mene. Ako na kraju ovog postupka zaista postanem e, povjerenik, e, ja ću položiti prisegu i preuzeti sve one odgovornosti koje mi se nameću. 15. godina prošlo od 11.9. Um, i um, mnogo toga smo e, učinili e, u borbi protiv terorizma, oni i dalje prijete našem načinu života i neki bi mogli reći danas još i više nego ikada ranije. Od e, bombaškog napada u Madridu 2004. bio još cijeli niz terorističkih napada, od kojih samo prošle godine 14. barem 600 stradalih u tom vrijeme. Neki su bili dobro planirani i koordinirani napadi skupina, neki u kojem, no, nekima je korišten samo nož. Većina tih terorista su bili domaći ljudi, ali neki su bili strani borci koji su se vratili. Neki su bili praćeni, neki su bili poznati e, vlastima kao sitni kriminalci, a neki su dugo vremena ter simpatizirali teroriste, a drugi su se radikalizirali u nekoliko tjedana. Neki napadi dogodili su se na mete koje su bile osjetljive, neki su bili neočekivani. A što se tiče organiziranog kriminala, kriminalci nalaze nove načine za prekograničnu suradnju. Kibernetički kriminalitet raste, postaje sve jači i prijeti temeljnim pravima i gospodarstvu. Ni terorizam, ni organizirani kriminal ne poštuju nacionalne granice i koriste nedostatak koordinacije između država. Znači ovo je svakako područje za europsku dimenziju. Evo samo pogledajte strašni napad u Parizu prošlog studenog. Planiran je u Siriji. Neki od terorista putovali su navodno lažnim putovnicama. Zatim su ocijeli u Belgiji gdje su dobili prokrimčareno oružje preko EU i Balkana. A u Francusku su došli tek dan prije napada. Znači što se tiče višenacionalnog e, lanca opskrbe. Jedini način da se pobjede teroriste i kriminalce da se međusobno zajedno dobro radi. U današnjem svijetu sigurnost jedne zemlje članice sigurnost je svih. Članak četvrti ugovore je jasan. Nacionalna sigurnost isključiva odgovornost zemalja članica, ali zemlje članice ne mogu same odgovoriti na transnacionalne prijetnje. Zato je sada potrebno ovo mjesto kako bi se suočili sa rastućom prijetnjom onima koji žele nama oduzeti našu slobodu i temeljna prava. To je ono što građani očekuju. Prema Eurobarometru 82% ispitanika želi snažniju EU aktivnost protiv terorizma. Stvaranje ovog mjesta je prilika da se okupe sva ona područja u kojima komisija poduzima operativne mjere kako bi jačala sigurnost i ciljene akcije gdje EU može biti bolja od samo nacionalnog napora. I treba će tu e, zajednički timski rad e, sa prvim potpredsjednikom Timmermansom, povjernikom Avramopoulosom, pomjerenicom Jurovom i mnogima drugima. U duhu komisije, kao što je rekao predsjednik Juncker, e, je predložio stvaranje E, task force koji će podupirati ovu ulogu i raditi sa osobljem iz cijele komisije i svih područja odgovornosti komisije. Također treba ćemo i najveću razinu koordinacije zajedničkog timskog rada sa zemljama članica i ključno s parlamentom, a posebice ovim odborom. Znam koliko ovom odboru je bitno da se sigurnost postavi na prave noge i također i e, da se napreduje na cijelom nizu prijedloga i moramo zato sada udostručiti napore kako bismo osigurali tu sigurnost koju naši građani očekuju. Trebamo imati učinkovitu održivu sigurnosnu uniju. Učinkovita znači da moramo raditi na implementaciji svih dogovornih propisa, pomoći nacionalnim vlastima da utvrde prepreke provedbi i zajednički se baviti njima, osigurati da propisi djeluju onako kako su namjeravani i da postojeći sustavi budu iskorišteni u potpunosti, a zemlje članice mogu računati da će komisija dati potporu na svaki način gdje je potrebno e, provodit ćemo zakon uključujući i postupak protiv država u slučaju kršenja. trebamo biti spremni poduzeti nove korake, ali isporučiti on i održati i napraviti ono što već postoje. Održivo znači da e, moramo imati zajednički EU odgovor koji će imati za e, dugoročni i zajednički sigurnosni europski okvir temeljem dobro promišljenih e, politika. A temeljna prava moraju biti u srcu ovog okvira. Moje vlastito iskustvo u Sjevernoj Irskoj pokazalo mi je da mir i jača sigurnost koja dolazi s njim mogu postati stvarni samo kada su utemeljeni u punom poštivanju temeljnih prava. Duga borba protiv terorizma u Sjevernoj Irskoj Ostvarila je napredak kad su ljudi počeli vjerovati da se njihova tem, e, temeljna prava ozbiljno e, razmatraju i odustali su od e, nasilja i jedinili svoj politički napor kako bi izgradili zajedničku budućnost. Ja sam doista predan povelji. Naše aktivnosti moraju se uvijek temeljiti na vladavini prava i sa odgovarajućim jamstvima i iznimkama samo kada je to doista ključno, proporcionalno i opravdano. Što se tiče prioriteta, e, ključni e, i početak za to je e, komunikacija o učinkovitoj sigurnosnoj uniji komisije i tu trebamo pogledati što možemo učiniti kako bismo jačili zajedničku borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala i što možemo učiniti kako bismo jačali vlastitu obranu protiv tih izazova i jačati našu otpornost. Dakle, prvo, moramo hitno dogovoriti e, prijedlog od direktive o suzbijanju terorizma. Zajedno s vama i vijećem, nadam se da to možemo učiniti do kraja godine. Također treba će nam e, e, napori za sprečavanje pristupa financiranju terorista. Što se tiče oružja, najveći izazov je smanjenje pristupa ilegalnom oružju, ubrzanje provedba akcijskog plana, a u ovim kao i drugim područjima moramo jačati suradnju s trećim zemljama. Drugo, naše agencije trebaju igrati jaču ulogu u pružanju potpore nacionalnim tijelima o njihovim naporima protiv terorizma i organiziranog kriminala. Ja ću uvijek zagovarati Europol. Sada trebamo u potpunosti iskoristiti prilike koje nudi ovaj novi okvir. Europol e, ima antiteroristički centar koji je počeo raditi, ali moramo ga dalje jačati. Također moramo jačati Europski kiberkriminalistički centar kako bi postao ključna točka u borbi protiv kiberkriminala i uzeti u obzir terorističku prijetnju. Naše agencije za provedbu zakona moraju moći učinkovito istraživati i pristupati digitalnim dokazima, a nacionalna tijela trebaju koristiti zajedničke istražne timove uz, uz pomoć Europola i Eurojusta. Također trebamo se boriti protiv radikalizacije koja može voditi do nasilnog ekstremizma i terorizma i moramo stati skrenuti puno prije nego što se ljudi radikaliziraju i fokusirati se na djecu i mlade. Kolaborativni pristup od samih temelja u okviru mreža za, osvjet, za osvještavanje radikalizacije već daje rezultate i e, rad e, se već odvija u zatvorima i školama i trebamo ubrzati posao u tim tom području. Također trebamo se boriti protiv terorističke propagande i govora mržnje online. E, osim napora na e, internetskom forumu i Europolove jedinici za prijavu neprikladnih sadržaja moramo također e, razmotriti zajedničku platformu sa internetskom industrijom i vidjeti šta se može dalje učiniti u smislu društvenih medija da se za borbu protiv neprihvatljivog sadržaja nadalje. Trebamo jačati otpornost i otpor protiv terorizma i jačati našu otpornost i zajednički surađivati. Znači peto, postojeći informacijski sustavi moraju se u potpunosti provesti, na primjer zemlje članice moraju i dalje implementirati do potpune implementacije odluke iz prvima, također znatne su izazovi povezani i sa direktivom o e, E, imenima, o e, evidencijom imena putnika. Također moramo osigurati da te jedinice funkcioniraju. Šesto, osim kako bi postojeći instrumenti funkcionirali, moramo dijeliti informacije iz raznih sustava, a ne e, kako bismo nadvladali kompleksnost i fragmentiranost i osigurati kvalitetu podataka koji idu u naše sustave, njihovu obradu na odgovarajući način i njihovu dostupnost pravim ljudima kad su potrebni, a istovremeno poštujući propise o zaštiti podataka i poticati visoku skupinu o IT sustavima da razmotri sve o, um, opcije na raspolaganju. Sedmo, moramo jačati sigurnost na vanjskim granicama. Teroristi i kriminalci djeluju prekogranično, a ključni način su provjere na vanjskim granicama. Predloženi sustav ulazaka i izlazaka ključan je će omogućiti učinkovitost graničnih provjera, ETIAS e sustav e, za putnike informacije, autorizaciju putnika informacija treba dati sigurnosne provjere za državljane trećih država koje putuju u Europsku uniju i također nadamo se da će Europska granična obalna straža biti uskoro operativna. Provjere na granicama pomažu u borbi protiv e, krimčarskih mreža i utvrđivanju stranih boraca koji se vraćaju, ali ne smijemo pomiješati pitanje terorizma i migracije ili identiteta, jer time se samo stigmatizira osjetljiva populacija i jača isključivanje te se stvara pravi temelj za radikalizaciju. Nadalje moramo jačati kapacitet za zaštitu ključne infrastrukture i meke e, mete, Upravo smo u posljednjim napadima vidjeli gdje smo posebno osjetljivi. Istraživanje i nove tehnologije tu mogu pomoći i tu se već čini mnogo toga po zrakoplovnoj sigurnosti i zračnog prometa, a to trebamo proširiti i na pomorski promet, e, a također i na kibersigurnost. Nadalje, sve aktivnosti za borbu protiv terorizma i šire kriminalne aktivnosti mora uzeti u obzir potrebe žrtava već smo e, nedavno reformirali pravo Europske unije o pravima žrtava, ali moramo razmišljati i o žrtvama terorizma, a predložena direktiva o suzbijanju terorizma upravo uzima u obzir interese žrtava. I znam koliko je to važno i nastavit ćemo raditi na tome. Evo, zaključno želim reći neko riječi o tome kako ću surađivati, kako bi surađivao s vama u kao su zakonodavac vi ste izvori ideja inspiracije možete stvoriti politički pritisak kako bi pokrenuli stvari te nam pomoći da se usredotočimo na provedbu na terenu. I doista vjerujem u e, odgovornost e, izvršnih dužnosnika parlamentu. E, osim formalnih poziva ja ću i rado izvještavati redovito o napretku koje radimo na području sigurnosne unije. Vi ste više puta pozvali za sveobuhvatni pregled učinkovitosti svih različitih područja politike protiv terorizma. I slažem se i želim s vama zajedno raditi na tome. Moramo zajedno pogledati kako možemo podijeliti širo operativno znanje uzimajući u obzir visoko osjetljivu prirodu ovih informacija i želim s vama sudjelovati u daljem radu na ovim važnim pitanjima. Iako me se potvrdi u mojem imenovanju, ja ću neumorno raditi sa kolegama iz komisije, vama i nacionalnim tijelima, da zatvorimo onaj prostor za ljude koji žele napasti naše slobode kako bi se osigurala Europska unija sigurnija za građane, inkluzivnija i otpornija. Sve ovo bit će temeljna a u svemu ovo bit će uključena temeljna prava i vrijednosti koje ne samo želimo zaštiti, nego i promicati, jer bez toga nismo uspjeli i nećemo uspjeti u svojim namjerama. Hvala na pozornosti i veselim se vašim pitanjima. Thank you, Commissioner and we now move to the first round. Hvala kandidatu. Ehm, Kingova. Sada prvi krug pitanja koordinatora političkih klubova u odboru Libe. A sada počinjemo sa koordinatorom e, za EPP, zamjenikom e, Roberto Micula. Jedno minutno pitanje, dva minutno odgovor. Roberta, hvala e, što ste došli k nama. Hvala na ovom sveobuhvatnom e, uvodnoj izjavi. Kako prva postavljam pitanje, možete li nešto detaljnije možda reći o tome kako ćete promicati sigurnosnu uniju u teškoj e, klimi e, koja nas okružuje sada i u ovom kontekstu, a posebice što se tiče e, međuvladinom pristupu sigurnosnim pitanjima, te nadalje koje ćete napore poduzeti uzimajući u obzir relativne kompetencije, ali također i pitanje nacionalnih stranih boraca po pitanju ukidanja ili poništavanja putovnica. Hoće li to biti neka od mogućih mjera vaše komisije za borbu protiv sadašnjih prijetnji koje predstavljaju strani borci sa dvojnim državljanstvom? Hvala. Zahvaljujem. vidio sam vas, <laughs> iako niste mahali, ali Evo još jednom molim, e, ako možete kad postavite pitanje e, pokazati gdje ste. Slažem se s onim što je rekao parlament e, o sveobuhvatnom, višeslojnom i koordiniranom odgovoru Europske unije. Naravno, mi radimo u okviru ugovora, ali u idealnom slučaju nijedna zemlja članica to ne može učiniti sama, znači postoje uloge Europske unije u tome i mnogo toga možemo ovdje donijeti. Možemo tu uključiti naše agencije, naše sustave, informacijske i druge, pomoći ojačati granice i također i jačati e, područje granica putem SIS sustava. Možemo imati zakonodavstvo koje će postaviti standarde mislim, na primjer, pranje novca, možemo jačiti suradnju, mislim, na primjer, na istražni nalog koji se sprema za proljeće, kao i dati okvir i mrežu, na primjer, spomenuo sam odličnu mrežu e, za jačanje svijesti protiv radikalizacije, e, možemo reći na financiranju putev ESIF-a i obzora 2000, te osigurati suradnji s trećim zemljama. Dakle, postoji cijeli niz stvari koji se na razni Europske unije može učiniti. A što se tiče konkretnog pitanja putovnica i stranih boraca, e, mislim da su i putovnice i nacionalnost nešto što naravno pripada zemljama članicama, naime nacionalnosti se i državljanstvu puno raspravlja, neke zemlje članice su nešto poduzele po pitanju putovnica prava Europske unije omogućuje zemljama članicama da odbije pristup ili a, temeljem javne sigurnosti. To je nešto čime ćemo se baviti dalje, ja i kolegica Jurova. Drugo pitanje, koordinator SND-a. Gospođa Sipel, hvala najljepša. SND je oduvijek e, tražio da se poduzmu sve postojeće mjere kako bi se procijenilo što dobro funkcionira, a gdje su, se nalaze manjci u provedbi. Stoga bi vi kao e, povjerenik za sigurnosnu uniju e, mogli odlučiti želite ćete nastaviti sa tom procenom kako bi se utvrdili nedostaci i kako bi se našla rješenja za te nedostatke i e, na koji način mislite postupiti po tom pitanju? Drugo pitanje, kako bismo branili naša e, slobodno demokratska društva, na koji način ćete zajamčiti da sve mjere predložene od strane komisije uzimaju u obzir e, temeljna prava i načelo proporcionalnosti i nužnosti kao i zaštitu osobnih e, podataka i privatnost. Hvala. Kao što sam rekao na samom kraju mog izlaganja, Slažem se sa svima vama koji ste tražili da se procjeni učinkovitost politika u ovom području. Ako me potvrdite kao povjerenika, moja uloga će biti da to i učinim. Neki ljudi traže da se napravi pauza što se tiče tih aktivnosti. Ja mislim da to nije e, moguće. Mislim da sa vama trebam e, surađivati kako bismo vidjeli na koji način najbolje obaviti tu procjenu. Procjenu onog što se radi na europskoj razini i e, učinak onog što se radi na europskoj razini na države članice. Dakle, na to se obvezujem pred vama. Što se tiče drugog dijela vašeg e, pitanja, to je pitanje koje ulazi u srž e, svega onog čime ćemo se baviti. Želim reći sasvim jasno. Mi radimo u okviru određenih e, presuda i odluka kao i mišljenja i ja sam taj okvir prihvatio jer mislim da je to ispravan okvir koji će služiti kao temelj za izgradnju sigurnosne unije. Naravno, e, sve to mora biti proporcionalno e, i e, zakonski urađeno. Mi ćemo naravno poštovati i svrhu kao i vremenska ograničenja. To, je, to će biti temelj mog rada na ovom području. Hvala. Pitanje treće, gospodin Timeti Krkal iz ECR-a. Molim vas da kažete članovima ovog odbora da sigurnosna unija neće ići izvan e, područja svoje nadležnosti te da ćemo e, održati e, rad nacionalnih agencija i razmjenu podataka među njima i provedbenim agencijama i na koji način vi vidite vaš budući rad s obzirom na ono što je rekao parlament o e, sigurnosnoj uniji. Ja sam bio izvjestitelj za zajedničke istraživačke timove 2001. E, godine i tada smo imali pomješana mišljenja što se tiče uspjeha ovih e, timova. Možete li nam reći kada ćemo dobiti novi prijedlog za moderniziranje njihovih grada, budući da sada imamo zaista veliku potrebu za prekograničnom suradnjom u istragama, naročito u e, terorističkim e, predmetima. Hvala. Kao što sam rekao u odgovoru na prvo pitanje, e, mi ćemo djelovati u okviru ugovora. Dosta toga se može učiniti u okviru toga. Ovi izazovi s kojima se suočavamo, o kojima sam e, govorio, su zajednički izazovi koji nas se svi tiču u Europi i učinit ćemo što možemo kako bismo zajedno radili i iznašli odgovor na njih. Za mene to znači da se treba ojačati suradnja i izgraditi povjerenje jer naš sustav neće funkcionirati ako mu građani ne vjeruju i zato smatramo da trebamo iskoristiti ovu priliku, a to se odnosi na vaše pitanje, da ojačamo Europol e, i os osnujemo CTC e, koji će nam dati e, priliku da ojačamo povjerenje među e, građanima i nacionalnim tijelima. Nakon napada u Parizu suradnja između Europola, francuskih i belgijskih vladi mi uljeva povjerenje u to da se zaista na praktičan način može ostvariti ova suradnja. Dakle, dosta toga se može učiniti u okviru ugovora. Što se tiče zajedničkih e, istraživačkih timova, ja podupirem tu ideju da trebamo učiniti više kako bi nacionalna tijela iskoristila ovu mogućnost koja im se pruža i čak sam iznenađen kada sam razgovarao sa ljudima koji rade u ovom području nedavno da se ta prilika ne koristi onoliko koliko bi trebala a vjerujem da ćemo se sada voditi uspješnim primjerima suradnje kao što je to bio primjer eh, ove nedavne suradnje između francuskih i belgijskih vladi i Europola, suradnje eh, suradnja koja se naziva eh, Bratstvo, kako bi ojačali značaj ove agencije kao i budućih sigurnosnih agencija. Hvala. sada pitanje u ime Aldea, gospođa Cecilija Wikstrom. Hvala najljepša. Gospodine e, e, kandidate kandidata za povjerenika, želim vas pozdraviti na ovom e, saslušanju. Veoma često se e, govori o tome da sigurnosna unija je nešto što se treba još razviti. Na koji način ćete vi zajamčiti da u budućim e, razgovorima o sigurnosti i o e, pitanjima dokaza koji su bitni za jačanje sigurnosti možete zajamčiti da se napravi jasna razlika između politike sigurnosti unije i politike azila i migracija. Drugo, dok e, moramo raditi na sprječavanju radikalizacije i e, nasilja. Na tome se kaska. Koje su vaše preporuke kako bismo e, ubrzali ove napore? Hoćete li tražiti za izjednačenje e, sredstava na europskoj razini kako bi se radilo na sprječavanju radikalizacije i e, ekstremizma, naročito kada se radi e, na borbi protiv diskriminacije i radu sa lokalnim zajednicama. Hvala. Kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, jedini način učinkovitog rada je rad koji će se temeljiti na dokazima i to je i e, tradicija uz koju sam odrastao i želim ju i nastaviti. Točan način e, rada u pojedinim e, tijelima će se detaljnije utvrditi kasnije ponekad se ne primjenjuju e, se neka postupovna prava primjenjuju na e, način na koji to nije bilo predviđeno i ja ću se sigurno time pozabaviti. Što se tiče sigurnosti i imigracija, ja se iskreno nadam da sam bio jasan kada sam u uvodnom dijelu rekao da se te dvije stvari ne smiju miješati. Mi smo uložili dosta napora uz povjerenika Avramopolusa na, u pitanje migracija, a to je pitanje koje u potpunosti različito od pitanja koje se ja bavim, to je pitanje sigurnosti. Naravno, postoje neki slučajevi kada teroristi koriste e, migracijske rute kako bi ušli u Europu i mi smo već poduzeli određene korake kako bismo ojačali sigurnost u hot spotovima i kako bi e, ojačali sigurnost na granicama. Ali sve to uz temeljnih prava i odvajajući u potpunosti pitanje sigurnosti od pitanja migracije. Treći dio vašeg pitanja se ne odnosi o borbi protiv radikalizacije. E, ja sam u e, Sjevernoj Irskoj radio na ovom pitanju u jednim drugačijim okolnostima, ali malo toga možete postići ako to radite od ozgoka dolje. Mi moramo raditi na terenu sa lokalnim akterima, članovima civilnog društva. Veliko mi je zadovoljstvo što e, vidim da postoje mreže koje se time već bave. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bi im pomogao u budućem radu, ako to znači više sredstava, potrudit ćemo im se da im damo ta sredstva kako bi lokalni akteri mogli bolje raditi na terenu. Pitanje broj 5, e, gospođa Kornilija Ernst, GUE. Tu sam, tu sam, ovdje sam. Dakle, evo, želim e, kratko pitati dva pitanja. Prvo pitanje, želim znati kako ćete razgraničiti svoj rad e, sa radom povjerenika Avramopulosa. Mislim, vi nemate svoju vlastu glavnu upravu, kako će to funkcionirati kao sustav, to mi možda nije jasno. Drugo pitanje, je povezana s onim što ste upravo sada izložili. Naime, želite provedbu postojećih propisa i zakona, ali također i sukladno sa EU pravom. Znači, kako ćete djelovati ako e, Europski sud, e, odnosno sud Europske unije, na primjer, e, o potvrdi sporazum s Kanadom o podacima putnika kako ćete onda e, postupiti prema e, sporazumu o podacima putnika u tom kontekstu. Hvala. Hvala. Drago mi je što ste postavili jedno praktično pitanje o tome kako će to sve funkcionirati. Ja dolazim iz jedne zemlje gdje ljudi rade u timovima, tako da je meni sasvim prirodno da ključni povjerenici u određenom području moraju zajedno raditi. U ovo vrijeme kada postoji povećana potražnja od naših građana da se usredotočimo na pitanja sigurnosti, ja bih sebe smatrao dodatnim e, dodatnim izvorom za e, rad na ovom području kako bismo e, dali odgovore našim građanima. Tu se ne radi samo u povjereniku Avramopolusu, jer ako razmislite o tome što se treba učiniti na suzbijanju radikalizacije, to se također tiče e, mladih, obrazovanja, čak i se tiče gospodarskih aspekata kroz gospodarsku potporu. Stoga pozdravljam činjenicu da je predsjednik e, odlučio osnovati radnu skupinu koja će mi pomoći u radu. Ja se u potpunosti slažem sa ovom idejom radne skupine koja će se baviti horizontalnim pitanjima e, u komisiji. Glede poštivanja europskog prava. Vi ste govorili o sporazumu između e, sa Kanadom o e, o evidenciji podataka o putnicima. Ja sam pročitao ono što je e, rečeno o tome što je sud, e, što je sud, odnosno vidjet ćemo koja će biti presuda suda, o tome koji će biti, kakav će biti pristup ovoj evidenciji, a koja će biti ograničenja. Pitanje broj šest od zelenih, e, Đudica Argentini. Hvala. Vi ste rekli da se treba ukinuti pristup financiranju za terorizam te da se to treba povezati sa direktivom o e, suzbijanju pranja e, novca. Također treba se moraju koristiti i zaklada kako bi se spriječilo e, korištenje novca u svrhe terorističkih aktivnosti. Kako vi kao Britanac e, mislite da može se poboljšati prijedlog komisije po pitanju ove zaklade? Vi imate dugu karijeru kao diplomat, ali e, ne znam imate li iskustvo iskustvo, praktično iskustvo. Ne sumnjam u vaše kapacitete, ali se pitam e, iz kojeg razloga je Ujedinjeno kraljevstvo e, vas imenovalo e, kao povjerenika, budući da nemate nikakvo političko iskustvo. Hvala. Evo, ako mogu počet ću od samog kraja. Da, ja nisam političar, ali sam proveo posljednjih 25 godina plivajući u političkim vodama. Ja se ne želim baviti politikom e, na ovom dosjevu ali želim iskoristiti sve političke vještine koje sam stekao kako bih ga unaprijedio. Meni e, se ovo ne čini kao dosje ili uloga koja e, je drugorazredna ili koja se može raditi na pola radnog vremena. Ja poštujem e, povjerenje koje mi je ukazao predsjednik Juncker i nadam se da ću opravdati to povjerenje vrijedno radeći na ovom području. Mislim da moja uloga a kada govorimo o govoreći o Brexitu, ja ovdje ne predstavljam e, britansku vladu. E, što se tiče samog Brexita i vlade e, Velike Britanije i od njih ćete dobiti isti odgovor što se mene tiče da sam ja ovdje predstavljen kao kandidat za povjerenika. Što se tiče financiranja terorizma, ovo je jedno vrlo značajno pitanje i pozdravljam sav rad koji ste vi uradili na e, ovom području. I e, vi znate da imamo ozbiljne predloge e, što se tiče usklađivanja kaznenih sankcija, zamrzavanja imovine stečene nezakonitim putem i isto tako bolju procjenu E, procjenu odakle sredstva dolaze koje organizaciji i ja ću raditi na svim ovim pitanjima kao dio e, jednog kolegija, predstavnik komisije, a ne predstavnik britanske vlade ili Velike Britanije. E, pitanje broj 7, gospodin Jared Button. Hvala najljepša. Ja se prvo pitam zašto e, Velika Britanija imenuje kandidata s obzirom na referendum koji je održan prije 12 tjedana gdje je odlučeno da će Velika Britanija napustiti Europsku uniju, ali evo sada se premao kao da se ništa nije desilo. Vi ste već rekli da e, ćete e, vi biti neovisni E, ako budete radili u komisiji, što znači da morate raditi samo za interes Europske unije, a ne e, Velike Britanije, da ne smijete primati instrukcije od, od britanske vlade. U tom slučaju, ako je u interesu kojem ćete se se ovdje radi o sukobu interesa, zato, ako dođe do sukoba interesa, pitam se e, na koju stranu ćete vi onda krenuti. E, u Velika Britanija će napustiti Europsku uniju, osim ako gospođa May e, ne bude ozbiljno postupila u tom pitanju, a onda se možemo zapitati što znači njezino, vaše imenovanje sa njene strane. Moram priznati da se ne slažem u potpunosti sa ovim što ste rekli. Evo ja ću pokušati to malo pojasniti. Ne mislim da se u mojem imenovanju mogu e, vidjeti neka druga pitanja vezana uz Brexit. Ja ovdje ne predstavljam e, britansku e, vladu, mislim da gospođa May je bila sasvim jasna e, što se tiče poštovanja e, rezultata samog referenduma. Koliko ću ja biti ovdje kao rezultat e, svega toga, to će biti stvar pregovora i ja ne mogu odgovoriti na to pitanja, niti mogu komentirati e, pregovore, pregovore koji zapravo nisu službeno niti počeli. Što se tiče pitanja prisege, e, ja to pitanje shvatam vrlo, vrlo ozbiljno i naravno da ću E, raditi e, pod prisegom, što znači da ću biti potpuno neovisan, kao što ste i vi to rekli, u obavljanju svojih dužnosti i neću e, ni tražiti, niti uzimati nikakve instrukcije, niti od neke vlade, niti od nekog drugog tijela. To je način na koji mislim obavljati svoj rad kao jedan od povjerenika. Pitanje 8, ENF, gospođa Janice Atkinson. Dobrodošli, gospodine e, King. Nije mi sasvim jasno da vi dolazite na ovo e, mjesto nakon 23.6. nakon što je 65 milijuna e, Britanaca odlučilo E, otići iz Europske unije, vi ne možete više raditi za njih, već trebate odgovarati e, nama. Što se tiče e, vaše nadležnosti i Da li se slažete, možete li se složiti da Mađarska uzima e, za ozbiljno pitanje nacionalne sigurnosti štiteći svoje vanjske granice. Slažete li se s onim što je Viktor Orban hrabro učinio u Mađarskoj i mislite li da se to treba primijeniti i na e, ostale države članice Europske unije? Um, Hvala. Ja zaista nisam ovdje da govorim o stajalištima vlade eh, eh, njezinog eh, veličanstva. To zaista nije ono o čemu večeras trebam govoriti. Ako tokom ovog procesa mene potvrdite kao povjernika i člana ovog kolegija, ja ću prisegnuti i nemam s tim nikakvih problema, ja ću raditi s tim u skladu i od tada nadalje radit ću u interesu Europske unije i u ime svih europskih građana, građana Europske unije, uključujući i onih ljudi u Ujedinjenoj kraljevini dok god je ona e, članica, dok ne ode, a kad ode, moj će posao ovdje prestati. Što se tiče pitanja sigurnosti i je li ovo mjesto o, i Europa ono, oni koji mogu pomoći. Ja vjerujem da mogu. Ovdje se obavlja vrlo važan e, posao, to sam na početku već rekao. Ja se s vama slažem da džihadisti ne poštuju temeljna ljudska prava i zato nam je potrebno boriti se protiv njih Moramo ojačati našu obranu protiv e, njihove zlovolje prema našem načinu života. Hvala. Sada prelazimo na drugi krug pitanja koje ćemo putiti e, naši članove. putenje broj devet. Hvala koordinatorima i predstavnicima koji se drže vremena. Samo nekoliko puta je došlo do malih prekršaja, ali molim vas nastavite biti tako disciplinirati ako ikako možete. E, pitanje broj Tomas Čizovski. Hvala gospodine King na odličnoj prezentaciji. Nadam se da ćemo biti dobar tako kao vaš francuski. Mislite li da bi Ujedinjena kraljevina trebala biti uključena u proces harmonizacije nesigurnosti i imigracijskih pitanja e, kada je već napola otišla iz Evropske unije. Da li vi mislite da, da bi pregovori o Brexitu trebali eh, donijeti promjenu u bliskoj suradnji u ovim pitanjima? Thank you. I should Hvala, trebao sam e, reći da je ovo bilo drugo pitanje pučana. Izvolite gospodine kandidate za povjerenika. Hvala. E, ja problem e, sa strukturiranim odgovorom na vaše pitanje je sljedeće. Vi ponovno mene pitate da govorim o tome što što misli i kakvu politiku vodi vlada e, Ujedinjene kraljevine i da spekuliram o procesu pregovora i, njegovog ishoda. Molim vas, budite strpljivi i dozvolite me da svoj odgovor ograničim. Kao što sam rekao već nekoliko puta, ja vjerujem da ova prijetnja i ove prijetnje sigurnosti kojim, sa kojima se suočavamo je zajednička prijetnja koja ima utjecaj na sve nas u Europi. Kada britanska vlada učini ono što želi učiniti, što je jasno izrazila kao svoju želju, a to je da poštuje ishod eh, referenduma, London je i dalje dva sata udaljen od Brisela i od Pariza. Džihadisti ne prave razliku između Brisela, Pariza i Londona. Sve im je isto. Ne prave razliku između odnosa koje pojedina zemlja ima sa Europskom unijom i to će se tako i dalje odvijati i dalje ćemo imati zajednički interes e, da se suočimo sa tim prijetnjama. Hvala. Sada pitanje broj deset. to je drugo pitanje, gospodin Mario Lorstan u ime e, e, SD-a. Hvala. Kao dio vašeg portfelja vi ćete biti e, zaduženi za razvoj sustava i razmjene informacije. Već ste spomenuli da ćete poticati ekspertne skupine za informativni sustav, da ćete podržavati njihov rad i nastavak njihovog rada. U tom kontekstu možete li Um, opisati malo više kakve ideje imate o toj suradnji, što će biti vaši prioriteti i naročito eh, hoćete li podržati eh, ove grupine stručnjaka koji će stvarati zajedničku bazu podataka eh, za Europsku uniju umjesto odvojenih baza podataka. I još osim toga, možete li nam reći kakve rizike možete u tome vidjeti ako postoje super baza podataka ako e, ju sagledamo sa stanovišta e, zaštite osobnih podataka e, vas vi ste ti koji želite zaštititi osobne podatke i njihovu sigurnost a u slučaju da imamo super bazu podataka kako ćete zaštititi osobne podatke građana možete li nam nešto reći o tome hvala cijenim okvor i okvir koji ste dali vašem pitanju jer naravno cijenim znanje koje imate o zaštiti podataka. Mislim Zapravo zašto sam to spomenuo? Ja mislim da je ova skupina ljudi vrlo važna, skupina ljudi koja se bavi vrlo važnim pitanjima. Nadam se da ću s vama raditi u unapređivanju vašeg rada i to brzo. Znam da do ljeta 2017. treba e, do, iz, izaći izvješće. Ja ću rado raditi s njima u ovom e, kratkom vremenskom okviru i to ću vrlo rado napraviti. Oni se moraju pozabaviti pravnim, tehničkim i operativnim aspektima ove mreže sustava koje sad imamo ja se nadam da će se time pozabaviti, da će imati različite opcije, a ne samo jedan, jedini model. I kada se budemo pozabavili tim opcijama, nadam se, zapravo uvjeren sam da će ti ljudi imati na umu zaštitu ljudskih prava, zaštitu osobnih podataka, da će im to biti vrlo važno. E, treba nam nekoliko opcija, više opcija, jer ovi sustavi su e, dobri toliko koliko su dobri podaci koji u njih ulaze i ih može koristiti. Znači, nadam se da će se baviti opcijama, da li će postojati jedan interfejs za konzultiranje podataka, također da će se pozabaviti time da li određeni sustavi mogu razgovarati jedan s drugim, a jedna od opcija kojima će se pozabaviti je zajednička baza podataka. To ste vi spomenuli. No koje god opcije budu uzeli u obzir, koje god e, preporuke budu e, dali, mislim da će biti važno i da će oni se baviti zaštitom podataka i ja vam obećavam da ću e, ovome odboru vrlo redovito podnositi izvješća o napretku ove radne skupine. ECR, e e, gospođa Helga Stevens, to je drugo pitanje od EKR e, skupine. Gospodine Julian King, vjerujete li da države članice bilo kroz nacionalne programe ili zajedničko programe moraju raditi sa onima koji pružaju internetske usluge kako bi se borilo protiv terorizma. E, da li je e, kandidat povjeren, za povjerenika e, zapravo obeshrabren onime što se događa u sporazumu o, sa Kanadom u vezi sa PNR-om. Što se tiče sakupljanje podataka za PNR za vlakove i brodove, to postaje vrlo dobra ciljena skupina za terorističke napade. Hvala. Hvala. što se tiče e, e, pružatelja internetskih usluga i suradnje sa njima, mislim da je to važno područje koje ima važne i različite aspekte. Jedan od aspekata kojih sam ja svjestan e, kad se radi o radikalizaciji mržnji, govoru mržnje i borbi E, protiv terorističke propagande je cjelokupna mreža onoga što je zakonito, što je nezakonito, što je e, obvezujuće, što je e, što nije obvezujuće i kako stupiti u dijalog sa pružateljima internetskih usluga. E, ja sam vrlo ponosan da nasljeđujem e, forum Evropske unije koji e, obuhvaća države članice Evropske unije i stručnjake za internet koji o tome razgovaraju. Vidjet ću da li se ta mreža može razviti i unaprijediti. Vi ste pitali o sporazumu između Evrope i Kanade i kao što sam već rekao, mislim da moramo čekati da sud donese svoju odluku. Ako iz te odluke budu proizašle neki problemi, morat ćemo poštovati odluku suda. Što se tiče proširenja PNR-a, ja znam da kad se o tome razgovaralo, odlučeno je u tom trenutku da se PNR ne širi da na E, različite oblike transporta zemljom, e, vlakovima i e, morem. Mislim da je to djelomično bilo i zato što bi to povećalo ukupne podatke koji se moraju skupiti i procesirati. E, za razliku od e, zračnih e, kompanija, neki od transportnih poduzeća to ne skupljaju takve podatke kao dio svog redovitog poslovanja. No, ako se pozabavimo primjenom penara i revizijom tog programa, kad ona stupi na snagu, Mislim da ćemo morati pristupiti tome otvorena oma, morat ćemo naučiti iz prakse kako se stvari odvijaju i vidjeti kako se to može proširiti. No svako proširenje mora udovoljiti testu potrebe i proporcionalnosti. Hvala. Sada kasnimo devet minuta. Kolege sada su već malo umorne. Molim vas, imajte na umu vrijeme, skratite vaša pitanja. Pitanje broj 12 i drugo pitanje zalda, gospođa Natalija Grisbeck. Gospodine kandidate za povjereniča, u vašem e, pismu govorite o e, odgovornostima koje su nužne za ovaj portfelj, e, kao na primjer kibernetička sigurnost i to je jedno od područja o kojem ste vrlo kratko govorili. E, kao što znate, e, kriminalističke mreže i teroristi e, koriste se više i više internet i internetske mreže. Prije par dana su uhićeni teroristi koji su htjeli napraviti još jedan napad u zemlji iz koje dolazim, iz Francuske. Dakle, što vi mislite učiniti po tom pitanju? Drugo, E, zlostavljanje, iskorišta, seksualno iskorištavanje e, djece putem interneta e, je sve prisutnije i prisutnije. Pa me zanima koje će biti vaši prvi koraci u suzbijanju ovog pitanja ukoliko postanete povjerenik naravno. Hvala što ste mi postavili ova pitanja. Evo ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem da sam u potpunosti solidaran sa Francuskom u ovom razdoblju. Francuska se suočava sa jako velikim problemima, naročito zbog preučestalih napada. Mislim što se tiče eh, eh, kibernetskog eh, kriminala moramo ojačati otpornost. E, ja bih podržao implementaciju direktive za e, mrežu sustava. Mislim da države članice već imaju planove za pružanje otpora e, kibernetskom kriminalu, da postoje oni koji se bave incidentima. Pozdravljam činjenicu da je došlo do sporazuma o novom partnerstvu između privatnog i E, javnog, e, odnosno između e, poduzeća i javnih ustanova kako bi se financirao danji rad u ovome području. Mislim da Evropska unija može podržati taj rad. Što se tiče djece, nakon 2011. direktive koja je donesena te godine, ja sam vrlo svjestan važnosti ovog dosjeja želio bi nastaviti kao e, povjerenik i kao komisija kako se ova direktiva e, provodi u djelo i e, izvješće malo kasni, ali ove godine ćemo ga sigurno izdati. Pitanje broj 13, drugo pitanje od GUE, gospođa Barbara Spinelli. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam ovdje, izvolite me pogledati. 23. kolovoza E, ministri Francuske i Njemačke za e, e, unutarnje poslove su rekli da će na, Brit, na samitu u Bratislavi upitati povjernika odnosno vas, o direktivi o enkripciji. Ova direktiva će prisiliti poduzeća kao što je Whatsapp i Instagram da donesu standarde za enkripciju a istovremeno da stvore eh, vrata eh, kroz koja će policija moći ući i pristupiti osobnim podacima. Eh, ovaj prijedlog je doživio kritike od različitih advokata zaštite privatnosti jer bi to izložilo građane riziku hakinga i drugih oblika terorizma uključujući čak i terorističke prijetnje. Znači, moje pitanje je sljedeće. Kakve vrste e, jamstva možemo dati e, za zaštitu privatnosti građana e, i njihovu sigurnost? Ne vjerujete li dakle da će teroristi moći zaobići prepreke, čak stvoriti alternativne oblike pristupa podacima. Što mislite o tome? Hvala, hvala što ste postavili ovako važno pitanje o ovako važnoj temi. Internet i zadnjih nekoliko pitanja vrlo jasno pokazuju da je internet vrlo viže, važan u svim aspektima našega života, naročito našega privatnog života. Mi moramo imati pravo na privatnost e, online kao što imamo pravo na privatnost offline. Što se tiče E, sigurnu e, e, komunikaciju koja će imati kripto zaštitu je dio tog svijeta i dio te privatnosti koji u tom svijetu svi građani moraju imati. Također se radi i o tome da neki loši ljudi, neki vrlo loši ljudi koriste enkripciju teroristi i napad koji je upravo spomenut, koji je se dogodio, odnosno koji je spriječen u Francuskoj, E, i e, koristio se e, mehanizmom za inkripciju u svom planiranju, ali nisu to samo teroristi, već kriminalci, pedofili, svi koriste enkripciju. Dakle, nema lakog odgovora i jednostavnog odgovora. Nisam uvjeren da postoji srebrni metak. Osobno mislim da Mm, bi nam sigurnost donijela neka e, vrata za policiju kojom bi alternativno se moglo ući jer bi to i mogla biti i dalje jedna slabost koja bi se mogla koristiti protiv nas koju bi treće strane mogle koristiti protiv nas i mislim da e, tema nije jednostavna vrlo mi je drago što e, imamo internetski forum kao grupu stručnjaka država članica i praktičara koji se tom temom mogu pozabaviti, ja ću ih u tome svakako potaknuti i nadam se da će nam dati e, preporuke o kojima ću vrlo rado porazgovarati s vama naravno. Pitanje 14. drugo, pitanje od zelenih, gospođa Jean Lambert. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Željela sam također nešto reći o suradnji sa trećim e, zemljama u ovoj sferi. Već smo spomenuli Kanadu, ali radi se o mnogim zemljama, Tursku, Afganistanu i da se pozabavimo pitanjem suradnje i ravnoteže između poštovanja e, ljudskih prava i žurnosti e, donošenja rješenja. Imali smo e, parlamentarna izvješća o uključivanju nekih država članica koje su dovela do puno pitanja o odgovornosti ovih država i učinkovitosti u pojedinim slučajevima za obilaženja E, međunarodnog zakona i međunarodnog prava. Dakle, što je po vama ključno načelo za suradnju sa trećim zemljama? Kako ćete e, se pobrinuti da u tome postoji veća transparentnost u e, primjeni tih načela, naime? Hvala. Moja načela za suradnju s trećim zemljama su ista kao načela koja bih želio primijeniti među državama članicama Europske unije i u Europskoj uniji kao cijelini. I zato e, djelatnosti koja zaobilaze međunarodno pravo i koja krše e, temeljna ljudska prava kao što je rendicija to je nešto što treba kritizirati kao što je parlament činio u mnogim slučajevima, u iznimnim slučajevima koja postoje, to nas ne treba e, zaustaviti u e, e, nastojanju da surađujemo sa tim državama i da tamo promoviramo međunarodno pravo i zaštitu ljudska prava. Među našim strateškim partnerima, našim, recimo Sjedinjene države i zahvaljujući naporima mnogih vas ovdje u ovome parlamentu, naročito u ovome odboru, e, sada je ta suradnja puno bolja prije, nego prije nekoliko godina. Ne kažem da je sve savršeno, ali se sve pomaklo u vrlo pozitivnom smjeru. I mm, mislim da e, je zaštita e, privatnosti i nešto što je e, sada puno bolje i da možemo nastaviti e, stratešku suradnju e, i nastojati promovirati vrijednosti koje same cijenimo i pokušati učiniti da ih i drugi cijene. Sada broj pitanje broj 15, koordinator FDD-a Laura Ferrara. Zahvaljujem i dobro večer, Sir Julian. Vi ćete biti odgovorni za unutarnju sigurnost i bez obzira na pismo predsjednika Junkera, vi ste govorili o task force i potrebi suradnje s drugim poverenicima. Znači, bez obzira na to nisam sigurna, kao što sam rekla, točno koji, što obuhvaća vaš portfelj i kako ćete raditi sa vašim kolegama. Govorili ste o povjereniku Avrapomu, Avrapomu su i povjerenicom Jurovom, kao što ste i govorili o terorizmu, ali nisam čuo baš konkretne reference na mjere za borbu protiv organiziranog kriminala, a što je svakako fenomen eh, koji je usporediv s terorizmom eh, i pitam se što komisija kani učiniti kako bi se bavila sigurnošću, a da se pritom ne bavi organiziranim kriminalom koji je ključni dio toga. Naime, Europska agenda, nažalost, ne, ne sadrži nikakve konkretne mjere za borbu protiv organiziranog kriminala. I pitam se hoće li s daljnjim građanom temeljem onoga što su e, što je pokrenutno 2013. planirali se neke daljnje mjere, odnosno u smislu što će se, kako će se dati preporuke i kakva će biti prioritizacija u tom pogledu. Zahvaljujem i hvala što ste mi dali priliku da vrlo kratko nešto kažemo o jednom važnoj temi, a to je upravo organizirani kriminal. E, I znam da mnogi ovdje posebno se brinu oko tog pitanja. Vaše izvješće će biti prilika da međusobno detaljnije porazgovaramo o ovom području i veselim se upravo o tom razgovoru i mislim da neki od e, prioriteta koje ste vi i vaši kolege utvrđivali, a to je borba protiv korupcije, e, konfiskacija koju sam spomenuo kao i mm, recimo neki novi oblici organiziranog kriminala e, kao što je okolišni kriminal i posebice ono što meni bitna trgovina divnim vrstama, to je nešto što će trebati pobliže pogledati. I volio bih da dok razmišljamo recimo o obnovi ciklusa politika, da se utemeljimo na uspjesima prošlog e, ciklusa politika, znači 2013. do danas, a posebice u pogledu krivotvorenja, prevare, e, kiberkriminala, oružja i tako dalje, kako bi se uzeli u obzir neki novi razvoj u među, koji su se dogodili u međuvremenu i svakako bih volio raditi sa svim postojećim instrumentima na razini Europske unije agencija za upravo borbu na ovom području, znači u organizirani kriminal i kiberkriminal, te surađivati s kolegama u službi za vanjsko djelovanje i s, i s drugim vanjskim e, službama komisije kako bi se uspostavio dijalog sa trećim zemljama. A što se tiče kako, kako ću nadam se evo raditi dalje. mislim da ćemo se morati na to vratiti kad počnem raditi u praksi jer ja želim e, raditi kao tim u timskom radu socijalnom nizu povjerenika na toj temi i ja ću također vama biti odgovoran za sigurnosnu dimenziju tih e, aktivnosti. Pitanje 16. Janice Atkinson, drugo pitanje e, NF-a. Što se tiče interesa Ujedinjene kraljevine, e, vi ste se ove godine e, u uh, imali susreda od kako ste imenovani. Ja sam se susrela sa susrela sam mnogim od vaših bivših sugovornika i oni se bore da što ako se na primjer e, dogodi napad e, terorista. Ja sam sama osobno pitala terorizma May hoće li ona razgovarati o ovom pitanju sa francuskim e, stranom da se ukloni pasoška kontrola iza sigurnosnog područja. Naime, ljudi se boje za vlastitu sigurnost, naši granični stražari. Znači, želite li vi e, također pomoći zaštititi britanske građane, posebice naše e, granične službenike koje tako naporno rade? Ne slažem se 100% e, s vama, zaštita britanskih građana, ali i svih drugih građana Europske unije upravo je u srcu ovog priloženog zadatka. I još jednom neću sada izbjeći ovo pitanje, ali još ovdje nisam sada kako bi govorio o svojim e, prethodnim odgovornostima niti o predstavništvu e, britanske vlade koje sam radio, ali e, koristit ću se tim iskustvima u svojoj novoj ulozi. Jedna od tih iskustava je i bliska suradnja koju sam imao tijekom niza godina, vrlo intenzivno, posebice posljednjih mjeseci sa britanskom e, graničnom stražom e, i upravo kao jednim primjerom toga e, oni su, oni odlično rade. Hvala evo što sam dali priliku, jako je to malo izvan današnjeg rasprave, da pozdravim sve ono što rade granični službenici u Sjevernoj Francuskoj pomažu putnicima da pređu između kontinenta i Ujedinjene kraljevine i ako tu postoje neke mjere, posebne mjere koje se mogu poduzeti za e, podupiranje učinkovitog djelovanja na granicama, ja to svakako sa kolegama iz komisije, posebice povjerenikama Vramopolisom, svakako želim učiniti. E, treće pitanje, ne gospođa Vozenberg. Zahvaljujem, e, želim vas pozdraviti u svoje ime i Rekli ste naime da e, među vašim prioritetima je i ograničenje pristupa e, teroristima izvorima financija i želim e, samo pitati postoji li u ovom području već neka inicijativa komisije, a rado bi s vaše strane čula hoćete li vi podnijeti neki zakonodavni prijedlog o tome da se uspostavi neki europski program za financiranje za borbu protiv financiranja terorizma, recimo krenuti se plaćanjima unutar Europske unije koje ne potpadaju pod područje primjene odgovarajućih programa e, koji se na primjer e, rade u suradnji između e, Europe i Amerike na primjer. Hvala. Zahvaljujem na ovom pitanju. Mislim također da se tu možemo vratiti i ovom prethodnom pitanju. To je jedan dio toga što se može učiniti protiv financiranja terorizma. Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih država koje ste na kraju spomenuli, a je utemeljen ponovno u Europolu, e, je svakako učinkovit aranžman i dogovor i čak i ako se tu ne prebacuju velike količine novca, nekad pratiti kretanje novca može biti vrlo korisno e, u istragama. Naime, postoji e, stotine e, tragova koje, su, koje proizva taj sustav nakon terorističkih napada u Parizu i Brisela koji su se pokazali krajnje korisnima. Vi ste sad pitali može li se to nekako dopuniti nekim aranžmanom i sporazumom između zemalja članica Europske unije ili barem eh, unutar eh, SEPA područja. Eh, koliko sam ja to shvatio posljednji puta kad se to bavilo, bavilo tim pitanjima, komisija odlučila ne ići tim putem, ali po mom mišljenju sama situacija s ovom prijetnjom se promijenila i to smo već ispominjali danas nekoliko puta. Dakle, mislim da bismo trebali e, ponovno procijeniti, ponovno pogledati i iznijeti neke opcije, bez obzira koje će te opcije biti na kraju, ali iznijeti neke opcije s kojim bi se u tom pogledu s vama raspravljalo. Hvala. 18. pitanje. Peter Niedermüller, treće pitanje je za SED. It's okay. I have three short questions. First, According to your mission letter... Tri kratka pitanja. E, prema vašem pitanju s misijom, od, biti e, opisu misije, bit ćete odgovorni također i za e, Europski centar za borbu protiv terorizma. Dakle, što će obuhvaćati te inicijative po vašem mišljenju nadalje? Što se tiče onoga što je otkriveno u aferi Snowden i naravno o, ovim o, enkripciji, obaveznim stražnim ulazima i tako dalje, koji je vaš stav prema tome. I treće, e, nedavno smo vidjeli niz e, presuda Europskog suda o, o na primjer, o mjerama kao što je sigurna luka i sigurna luke. Kako će to svom portfelju osigurati da komisija ne predlaže zakonodavstvo, a koje će kasnije Europski sud, dakle sud Europske unije, poništiti? Hvala. Zahvaljujem. Mogu li pokušati prvo sa srednjim pitanjem? Jer ako sam dobro shvatio, nisam zapravo dobio e, nemam baš toga puno onome što bih mogao dodati uz ono što smo govorili o enkripciji. Enkripcija svakako je ključan dio online svijeta, ima stvarnu i dobru svrhu, a to je da zaštiti našu privatnost, a koristi se, ali i zlorabi od strane E, terorista, kriminalaca i pedofila i nema jednostavnog odgovora niti srebrnog metka da se to zaustavi. Ja želim e, dijalog sa stručnjacima i pružateljima internetskih usluga kako bi se iznašle neke ideje za raspravu i mislim da nećemo zapravo odmah krenuti na preporuke. A što se tiče CCC i jačanja Europola, E, mislim da je to stvarna prilika koja je pred nama, koju trebamo iskoristiti i to obje ručke. Naime, ja doista želim sudjelovati e, i raditi sa direktorom Europola kako bismo osigurali da e, on ima prave resurse, financiranje i ekspertizu koja će osigurati da CTC bude što je učinkovitiji i mogući. Želim potaknuti zemlje članice da iz, pošalju stručnjake, e, pošalju e, stručnjake i želim koristiti one e, učinkovite načine suradnje koji, su već, koji se već koriste nakon napada u Parizu posebice, a kako bi se jačala veća razmjena informacija između zemalja članica i CTC. A što se tiče E, dobrog e, zakonodavstva. Kako se e, stvara dobro zakonodavstvo? Nam se da ćete mi vi pomoći u tome. to sam već rekao. Naime, mi nekako moramo staviti u praksu ono što već postoji, pretočiti u praksu, ali ako trebamo nešto novo i ne smijemo niti bježati od toga, svaka nova mjera mora biti kvalitetna zakonodavstvo koje će izdržati test vremena i također e, preživjeti ovu i, i također uzeti u obzir i temeljna prava kao što sam e, rekao. Dobro, ovo su bila vrlo e, detaljna pitanja, ali svejedno molim vas da se držite vremena. Dakle, drugo pitanje za EKR. Gospodin Hala Hvala, se želim. Koje je vaše mišljenje o legislativnim prelazima povezanim e, sa Europskom agendom o sigurnosti? Dakle, prvo, direktiva o oružju, koja prema komisiji ima za cilj e, spriječiti pristup terorista vatrenom oružju. Međutim, u stvarnosti ovaj predlog je zapravo napad na legitimno privatno posjedovanje oružja. I sa desetogodišnjim e, pristupom kriminalu i legalnom oružju. Dakle, mislite da ovaj prijedlog e, poštuje princip proporcionalnosti, nužnosti, subsidijarnosti i kvalitetnog zakonodavstva? a drugo paket za, pametni paket za granice, posebice sustav ulazaka i izlazaka. Jedno pitanje koje nas zabrinjava u parlamentu je pristup e, e, zakonodavnih snaga prikupljenim podacima. Naime, nacionalne vlasti, kao što smo čuli, su rekli da takav pristup daje dodanu vrijednost, ali postoje neki u parlamentu koji nisu u to uvjereni. Kako vi vidite ovu ravnotežu između razmjene informacija za svrhe e, provedbe zakona i zaštite privatnosti. Hvala. E, hvala, pokušati ću niz ovih pitanja e, ponavljaju se, da. Mislim, ljudi pitaju dva i tri pitanja, ako smijem reći u ime Mislim i da im za to treba otprilike minutu i 20-30 sekundi, a onda tražite od povjerenika da odgovori na tri pitanja u minutu i pola mislim, e, molim vas da malo pazite, e, iako ja sad isto oduzivam vreme, povjerenče, izvolite, e, kandidat, izvolite. Mislim, mislim, znate kakva je situacija, zato doista vas sve molim još jednom da se moramo držati vremena. Oprostite još jednom. takve prvo pitanje oružje. A još jednom. Dakle, ako stvari budu išle u redu i koordinatori to dobro, da, ali inače. Još jednom se ispričavam na prekidanju. Dakle, prvo pitanje o oružju. Mislim e, i nadam se da sam to i rekao dobro u uvodnim napomenama da je meni prvi izazov e, nelegalna trgovina oružjem, a tu želim raditi sa Europolom, sustavom CIS, e, Interpolovim sustavom, također raditi sa partnerima iz trećih zemalja. I mislim da se mnogo toga već čini u dijalogu između Europske unije i Zapadnog Balkana i nadam se da će se to nastaviti i jačati i širiti možda i na druge zemlje kako bi se učinkovito moglo boriti protiv e, nelegalne trgovine oružjem ilegalne trgovine oružjem, ali ako želimo suzbiti ilegalnu trgovinu oružjem, e, mislim da tu postoji naravno e, poveznica sa jačim aranžmanima e, i u, kod legalnih, legalnog posjedovanja oružja. Naravno, ono, govori se o reaktivaciji, znači povratak deaktiviran može i tako dalje, ali nažalost znamo e, iz napada e, u Parizu nekad se deaktivirano oružje ponovno aktivira i koristi, ali svejedno moramo biti e, osjetljivi na i na, za, oko zabrinutosti legitimnih vlasnika oružja i legitimnih upotreba oružja od strane naših građana. Dakle, i to treba uključiti i vidjeti kako postu postići pravu e, ravnotežu. Što se tiče pametnih granica i sustava ulazaka i izlazaka, to je jedan novi prijedlog, e, odražava brojne rasprave i zamisli i tu ću svakako sudjelovati u radu sa povjerenikom Avramopulosom koji će se time baviti i evo kao što sam rekao, postoji tu jedna stvarna sigurnosna dimenzija koju treba provoditi na našim granicama i ako to činimo konzistentno sa e, okvirom e, temeljnih prava, proporcionalnosti, nužnosti, legalnosti i pristupu i korištenju, mislim da ćemo to učiniti na dobar način. 20. pitanje, treće pitanje Alda, e, Louis Michel, izvolite. Hvala. Ja imam jedno vrlo konkretno pitanje. U okviru e, direktive za sprječavanje terorizma o kojoj se pregovara u okviru trijaloga, imamo e, sjajnu priliku da e, poboljšamo evidenciju podataka o putnicima. Parlament traži da ta razmjena podataka bude automatska za sve osobe koje su osumnjičene za bilo kakve terorističke radnje. Na taj način bismo imali učinkovitu razmjenu informacija između država članica. Te želim postaviti konkretno pitanje, hoćete li vi poduprijeti ovaj naš prijedlog? Zatim, Razmjena podataka je, ima i svoje ograničenja ukoliko se ti podaci ne obrađuju na pravilan način. Što vi mislite učiniti kako bi sve države članice na isti način e, obrađivale podatke? Zar ne bi bilo dobro na europskoj razini otvoriti centar koji će analizirati te podatke, analizirajući također i neka sumnjiva ponašanja pojedinaca? Dakle, što mislite učiniti po tom pitanju? Hvala. Nasija. Ah, Hvala. Avant de euh, Najprije, zajednička analiza podataka iz e, evidencije podataka o putnicima će biti moguća ako postoji zajednički centar i najprije bismo trebali blisko surađivati sa svim državama članicama kako bi te države članice mogle osnovati e, centre za e, analiziranje podataka iz evidencije podataka o putnicima. A točno ako e, se ne varam, samo tri države članice mogu imati takav sustav što znači da još dosta toga stoji pred nama. Ako uspijemo to postići, a ja se nadam da hoćemo, onda će se postaviti i pitanje učinkovite suradnje između svih agencija za korištenje podataka iz evidencije podataka o putnicima država članica i mi ćemo izdati smjernice ili najbolje prakse kako bi e, im to pomoglo u usklađivanju rada. Radeći u okviru naših ugovora moramo učiniti maksimum kako bismo imali zajedničko dijeljenje odgovornosti. A glede direktive o suzbijanju terorizma. Nadam se da ćemo zajedno moći brzo napredovati na ovoj direktivi. Jer mislim da su sada svi dijelovi direktive, bilo da se radi o putovanjima ili o obuci, bez obzira na to da li osoba se obučava sama ili ne, kao i dio o financiranju. Sve su to dijelovi na kojima trebamo sada brzo napredovati. Hvala. Pitanje 21. Guje, Engel, pitanje, Martina Andersen. Kakva ste razmišljanja imali oko sigurnosnih pitanja za Irsku, recimo poslije Brexita, znači um, u ovoj fazi Irska recimo vlada uh, možda kaže da neće biti strože granice u, znači što se tiče vašeg uh, komentara o otvorenosti granica i tako dalje. Kako ćete sprečavati recimo gospodarski kriminal preko vanjske e, granice Europske unije kasnije i kako ćete naravno reći prije nego što odete da biste osigurali taj stražni ulaz jer e, svakako da će tu biti planiranje i strategije prije nego što odete, ali kako ćete vi osigurati e, uniju kako ne biste recimo imali proizvode koji ulaze kroz e, Veliku Britaniju pa kroz e, ostale zemlje članice putem Irske. I kako ćete osigurati da sva ova zaštita e, prekogranična zaštita zapravo ne bude jačanje te granice prema Irskoj, što bi bila katastrofa zapravo. Hvala na ovom pitanju. Mislim da mogu pokušati odgovoriti možda jer eh, ne radi se samo o pitanju o stavu vlade za koju radim trenutno, nego eh, možda i po <laughs> vašim razmišljama neću još dugo raditi, ali svakako ću govoriti o sigurnosnim eh, odgovornostima koje će biti u okviru moje nove uloge nakon potvrđivanja. Znam iz osobno iskustva koliko je duboko važno da e, život preko te granice e, bude osiguran svima i na jugu i na sjeveru na odgovarajući način. Naime, ja sam prolazio tu granicu i imam prijatelje s obje strane te granice i mislim da će biti doista važno i u Dublinu i u Belfastu i u Londonu da se pokuša učiniti sve moguće kako bi se utvrđio način da se E, izbjegnu e, svi problemi koji bi nastali ako bi bila to prekruta granica. Ali to su sve stvari koje će morati biti obuhvaćene i pregovorima između Ujedinjene kraljevine i 27 zemalja članica Europske unije, a koje e, sam rekao da neću danas komentirati i nadam se da ćete to shvatiti i razumjeti taj moj odabir u tom pogledu. Hvala. Hvala. 22. pitanje još e, treće pitanje onih. E, Jan Filip Albrecht. Hvala. Kao što je već bilo, e, mislim već je bilo puno pitanja koja su postavljena, a koja su bila vrlo sveobuhvatno odgovorena, pa želim samo dodati još perspektivu odnosa i prema zemljama članicama. Kao što ste već e, naznačili i svoje položaje u komisiji kako ćete raditi sa komisijom i parlamentom, ali kako će to doista funkcionirati da dobijemo odgovarajuću provedbu odgovarajućih mjera u zemljama članicama i kako ćete dobiti potporu od strane zemalja članica za zajednički plan djelovanja e, po pitanju sigurnosne unije, a posebice recimo mjera deradik za deradikalizaciju gdje mi mislimo, na primjer, da posebice pitanje radikalizacije u zatvorima je pitanje koje treba kojemu treba posvetiti puno pozornosti od strane zemalja članica. Hvala. Mislim da u ovom pitanju postoje barem dva dijela. Jedan je kako ćemo se uključiti izgraditi povedanje sa nacionalnim tijelima, a drugo je što još možemo učiniti u cijelom nizu kontakata sa možda nacionalnim tijelima, ali ne samo s nacionalnim tijelima, nego i s društvom u cjelini i ključnim dionicima u, na primjer, u obrazovanju i zatvorima i onim koji su na prvoj obrane od, crti obrane od radikalizacije ili kontakti s radikalizacijom. što mi u zemljama članicama također možemo napraviti i suradnje s njima. Kao što sam na početku rekao, postoji jasna uloga Europske unije u okviru ugovora da potiče, pomaže i e, provodi i po potrebi i e, uz pomoć zakona provodi, a također Postoji jedna još daljnja uloga koja kaže da treba postavljati standarde i uklanjati prepreke u suradnji, već sam e, rekao, već istražni nalog je odličan primjer poboljšanja zajedničkih standarda, a za uklanjanje prepreka suradnji. I tu postoji jedna ključna uloga i za institucije da osvijetle područja u kojima zemlje članice ne ispunjavaju u potpunosti svoje dužnosti i postoji praktični način na koji agencije naši sustavi mogu pomoći izgraditi nužno povjerenje sa zemljama članicama, o čemu smo već raspravljali, ne samo sa zemljama članicama, to bih htjela naglasiti u odgovor na vaše pitanje, nego ja doista vjerujem da najučinkovitiji rad protiv radikalizacije ne čine e, države nego dionici civilnog društva i mislim da mi trebamo pomoći s financiranjem, ekspertizom i kontaktnim mrežama diljem Europe kako bi se ljudi mogli doista okupiti i e, sami e, iz svojih redova izgraditi najbolje prakse. Gospodin Pasku u ime odbora AFET. Zahvaljujem. Mi svi znamo da postoji trend da se unutarnji aspekti sigurnosti integriraju sa vanjskim aspektima sigurnosti i to proizilazi i situaciju sa kojom se suočavamo. Vi ćete konkretno biti u poziciji E, u kojoj ćete biti u srcu ove integracije unutarnje i vanjske sigurnosti. Jeste li razmišljali konkretno o suradnji sa, e, e, sa povjerenikom koji se bavi vanjskim sigurnosnim aspektima i sa suradnjom sa Centrom za suzbijanje terorizma? Da, počeo sam raditi na tome, sreo sam se sa njima i razgovarao sam upravo o ovim pitanjima koja vi spominjete. Zapravo postoje dva aspekta sigurnosti, vanjski i unutarnji. I u mnogim područjima moramo ojačati oba aspekta. Moramo to učiniti zajedno. Ja ću naravno surađivati sa potpredsjednicom Mogherini i e, povjerenicima koji rade na pitanjima vanjske sigurnosti. Mi moramo zajedno raditi na zajedničkim prijetnjama unutarnje sigurnosti e, kroz dijalog i sa trećim zemljama. Kao primjer mogu dati E, suradnju na e, pitanjima e, nasilja od strane i trećih zemalja i po pitanju suzbijanja radikalizacije. Tu se postavlja i pitanje financiranja terorizma, a nadovezujemo se i na pitanje koje je postavljeno prije par minuta, a to je e, pitanje nezakonitog trgovanja oružja. Dakle, to su samo neka od pitanja na koja ćemo se morati usredotočiti, a postoje određene i strukturne veze koje su od velikog značaja. Ja sam e, govorio o onom e, onim za koje ja mislim da su bitne, a to su strukturne veze sa Sjedinim američkim državama. Mislim da tu moramo se osvrnuti i na opće programe i posebne programe. Kolega koji je sjedio do vas je govorio o programima e, financiranja terorizma, te je stoga e, suradnja s trećim zemljama po ovom pitanju ključna. Hvala. Pitanje broj 23. Treće pitanje FDD-a, gospodin Baton. Hvala. Julian, eh, vi ćete biti ovdje kao predstavnik sigurnosne unije eh, i 2030. godine u Europskoj uniji ćemo eh, imati politiku slobodnog kretanja ljudi i dobara, a to je nešto što smanjuje što smanjuje E, otkrivanje ljudi koji mogu biti povezani sa terorističkim e, djelovanjima. To je ono što je rekao Europol. Zanemislite da Europska unija e, često stvara sama problem, a zatim traži rješenje? Zar nije motorna snaga između sigurnosne unije upravo potreba da se zaštiti i e, europski projekt bez građana umjesto da se usredotočimo na zaštitu europskih građana. Hvala. Ja se iskreno nadam da je pokretačka snaga, barem moja pokretačka snaga, će biti da e, naši građani budu sigurni mi želimo suzbijati terorizam, e, organizirani kriminal i ostvariti kibernetičku sigurnost. Ja se nadam da sam to sasvim iskreno i do sad govorio jer to zaista mislim. Jer e, je ovo mjesto stvoreno kako bi se bavili upravo ovim pitanjima kako bi ova pitanja bila u srcu moje suradnje sa vama, s državama članicama, vlastima ili civilnim društvom. E, na taj način će se moći izgraditi sigurnosna unija. Najgori slučajevi s kojima se mi bavimo, e, na primjer e, teroristi, njih ne zanima koji dio e, Schengena ili e, države koja nije u Schengenu napadaju. Oni napadaju ljudske živote bez obzira na to gdje se nalaze. Četvrto pitanje u ime Pučana, gospodin Dijaz Demera. Zahvaljujem. Želim vas toplo pozdraviti u ovom odboru i želim vam puno sreće u daljem radu. E, Sigurnosna unija, to je jako lijep naziv. Sigurno ćemo dosta još govoriti o tome, ali ipak se moramo pozabaviti člankom četvrtim, dakle četvrtim koji govori o nacionalnim nadležnostima. Mi ovdje sada govorimo o suradnji i u tom kontekstu Europol će imati na snazi i novu uredbu koji će biti instrument za buduću suradnju. U e, komunikaciji komisije iz travnja 2016. godine se predviđa da na jesen 2016. godine, dakle za nekih 90 dana, nam vi predstavite inicijative kojima mislite ojačati Centar za borbu protiv terorizma u Europolu i morate dati i predložiti konkretne mjere. Ova pitanja s namjerom postavljam, jer me zanima koje će vaši biti kratkoročni i dugoročni prijedlozi kako bi se ojačao ovaj sustav u 90 dana i kako mislite ojačati kapacitete za e, planiranje e, e, i sprječavanje planiranje i borbu protiv terorizma. Zatim kakva je vaša suradnja sa kako kakva su kako ćete vi surađivati sa Centrom za sprječavanje terorizma i istovremeno surađivati i sa gospođom e, Mogherini, odnosno na koji način će ta e, konkretna suradnja se odvijati? Uh, um, Hvala. Nadam se da ću imati koristi, da ću moći iskoristiti i vašu e, stručnost i poznavanja u ovom području. Slažem se s vama da su potrebne konkretne ideje i prijedlozi i ja namjeravam e, ih dati u e, zacrtanom roku. To nam je potrebno kako bismo u potpunosti iskoristili novi zakonodavni okvir koji će stupiti na snagu u svibnju sljedeće godine, a za to se moramo pripremiti već sad. Dakle, ukoliko to budem mogao, ja ću zaista poduprijeti ovaj rad Europola. Što se tiče okvira za politike, e, financiranja, pronalaženja osoblja, e, ukoliko je potrebno i novog osoblja i ohrabrujući države članice da e, upute u Europol e, stručno osoblje. Nama je sasvim jasno da moramo imati 80 do 90 ljudi koji će učinkovito obavljati zadatke koji će biti e, predloženi e, Europolom. Vi ste govorili i o operativnim kapacitetima. Naravno, tu postoji dosta toga što može učiniti CTC, uključujući i e, dio vezan uz internet i financiranje, a bitan je i stalni dijalog sa nacionalnim tijelima. Ja želim taj dijalog ojačati. Temeljeći se na najboljim praksama e, CTC-a e, glede razmjene informacija između država članica. Ali naravno neću ulaziti i se u rad Europola glede e, kibernetičkog e, kriminala ili e, pitanja krijumčarenja jer to je e, u nadležnosti Europola i e, Europol će na tome raditi. A kako sam rekao malo čas, ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da poteknem države članice da više koriste mogućnost zajedničkih istraživačkih timova, jer mislim da je to jako bitno. Što se tiče posljednjeg dijela vašeg pitanja, sasvim je bitno da mora postati dobra suradnja između ENCANA i CTC-a. Dakle, tu se radi zapravo ona dva aspekta, unutarnjoj i vanjskoj sigurnosti. Hvala. E, nadam se da možemo sada postaviti pitanje u roku od e, jedne minuta ako je moguće. 26. pitanje, četvrto pitanje SND-a, postavlja ga gospođa Tanja Fajon. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja želim postaviti pitanje glede novih sigurnosnih tehnologija. Koje je vaše mišljenje o razvoju novih sigurnosnih tehnologija? E, imajući u vidu vašu ulogu, na koji način ćete zajemčiti da Europska unija koja financira ove nove sigurnosne tehnologije ne financira samo E, osobe koje će se baviti time, već isto tako da uzima u obzir i pitanje poštovanja temeljnih prava. Mislite li da postoji e, veći pritisak za korištenje biometrijskih e, podataka? Što mislite vi o tome, o ulaganju o novim tehnologijama za prepoznavanje lica i na koji način ćete to uskladiti sa temeljnim pravima i primjenom E, temeljnih prava. Hvala vam najviše. Povezivanje financiranja i istraživanja i sigurnosnih e, ciljeva je e, veoma bitno. I ja znam da smo financirali istraživanja koja su urodila plodom i koja su jako bitna za našu sigurnost. E, na primjer, jedno istraživanje financirano od strane Europske unije kojim se e, pokušava postići da e, određeni prekursori koji su se koristili da bi se stvorio eksploziv sada više ne mogu eksplodirati a to su neki od e, prekursora koji su se koristili u e, napadima u Europskoj uniji. Dakle, postoji jasna veza između ovih e, i istraživačkih projekata i sigurnosti i ja ću nastaviti e, podržavati takve projekte. Ali kao što ste i vi rekli, moramo uvijek imati na umu okviru o kojem smo govorili više puta danas, E, temeljnih prava. To je e, sam temelj Europske unije i mi ćemo to uvijek imati u, na umu i ja i moje kolege povjerenici koji su izravno nadležni za e, planiranje sljedećeg perioda financiranja ovakvih projekata. Hvala. Sada prelazimo na pitanje ECR-a. Gospođa Makovej. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam dva kratka pitanja. U, u parlamentu imamo više dosjeja koji se tiču sprječavanja terorizma. Imamo, na primjer, E, pojačano provjeravanje e, podataka na granicama Europske unije koji se tiču izmjena šengenskog e, zakonika. Imamo više različita mišljenja o tome, neću ulaziti sada u, u detalje, ali me zanima na koji način E, mislite zajamčiti bolju sigurnost e, naših građana e, jačajući kontrolu na vanjskim granicama? Da li mislite da sustavno provjeravanje podataka u svim relevantnim bazama podataka može povećati sigurnost naših građana i povećati učinkovitost naših granica. I obraniti nas od e, terorizma. Drugo pitanje, kako ćete poboljšati suradnju i razmenu razmjenu informacija između obavještajnih agencija i agencija za provedbu zakona u državama članicama i istovremeno suradnju i razmenu razmjenu informacija i europskih agencija. To je problem s kojim se suočavamo ponekad e, ta suradnja nije na e, dovoljnoj razini ili čak e, ponekad i ne postoji. Thank um, uh, Hvala. Što se tiče sigurnosti na našim granicama, kao što sam već rekao ranije, mislim da su potrebni različiti slojevi sigurnosti a jedan kojim se moramo pozabaviti i ojačati je sigurnost na granici. Blisko ću surađivati sa eh, povjednikom Avramopoulosom i svim kolegama kako budemo eh, provodili reforme o kojima govorite. Mislim da se moramo sada pozabaviti sistemskim provjerama za razliku od nesistematičnih provjera koje imamo sada, moramo se pozabaviti i različitim provjerama koje možemo provoditi na granicama, a naročito na granicama e, e, država trećih zemalja i građanih građana tih zemalja. Također moramo razmisliti kako u različitim sistemima možemo koristiti te informacije, a da to bude u skladu sa ljudskim pravima kao što sam već rekao, vrlo je, vrlo je važno da se specijalisti time pozabave i da vam dadu preporuke. Što se tiče e, izgradnje suradnje među obavještajnim službama i policijskim snagama, slažem se sa vama da to ponekad može biti teškom, čak i u samoj državi članici, a ne a da i ne govorimo na europskoj razini među državama članicama, ali moramo e, izgraditi najbolju praksu. E, ponavljam primjer, nakon e, pariških napada Europol i francuske i belgijske vlasti su odlično surađivale u operaciji paternite koja je uslijedila nakon tih e, napada. Nadam se da izgradnjom praktične suradnje možemo povećati e, povjerenje i možemo ukloniti neke od prepreka koje postoje i onemogućavaju vam učinkovitu komunikaciju. Malo smo se umorili, e, ponedjeljak je u Strasburu, možda sam samo ja umoran, znači pitanje broj 24. Aldi pitanje Sofija Delvel. Hvala gospodine kandidatu za povjerenika. Dva pitanja. Drago mi što ste naglasili obećanje da ćete procijeniti strategiju za borbu protiv terorizma. Zanimalo bi me čuti od vas da li su naše strategije do sada bile uspješne ili neuspješne, da li smo učinkoviti u posljednjih 50 godina u borbi protiv terorizma, da li postoje neke mjere koje možemo povući, a govorimo o novim mjerama, da li ćete nove mjere moći mjeriti neke stare. Što se tiče drugog pitanja, kritika je u sjedinjenim državama možda, možda imate negativni utjecaj na u suradnju. To je malo smiješno jer je u Sjedinim državama čak i e, ta e, kritika oštrija, recimo Senator i odbor. Pitam se što ćete vi napraviti da e, učinite odgovornima u o Evropsku uniju i državama e, članicama u ovim slučajevima rendicije i e, e, skandala koji su se dogodili. Hvala. Što se tiče procjene Mislim da je način na koji smo naučili reagirati na ove prijetnje i napade se jako razvio u posljednjih 15 godina. Danas to nije isto kao što je to bilo nakon onih užasnih događaja 9. E, rujna koje smo upravo nedavno vidjeli ponovno na našim ekranima. Mislimo da su naše obještene službe puno učinkovitije. Ali kako to procijeniti? E, da li bi bilo bolje ili loše da neke od stvari nismo učinili ili da smo učinili nešto drugo. Teško je to reći, ali slažem se da ako napravimo dobre procjene, onda moramo biti spremni u duhu bolje bolje, bolje zakonodavnosti koje i ova, ovaj odbor zastupa, ne samo da primijenimo e, nužnost i proporcionalnost kada radimo stvari o kojima smo se e, dogovorili, već da revidiramo stvari koje smo e, radili u prošlosti. E, drugdje u radu ove komisije neke stvari su već povučene, neke su e, već eliminirane i nema razloge da najbolja praksa se ne primjenjuje u ovom području kao što se tiče, e, kao što se radi drugdje. Što se tiče kritike Sjedinjenih država, možda sam se krivo izrazio. Ono što sam ja mislio je da nešto od tih kritika koje je E, smo čuli uključujući i onih ovoga odbora i ovoga parlamenta je e, dovelo do poboljšanja situacije u Sjedinim državama i našeg odnosa sa Sjedinim državama jer nakon stvari koje ste vi i drugi u ovome odboru vrlo uvjerljivo izrazili, uspjeli smo postići strukturu sa e, strožim e, e, pravilima za bolju ulog ombudsmana, zaštitu i tako dalje u Sjedinoj državama i u tranzitu kao i godišnju reviziju. Znači možemo biti vrlo učinkoviti i bili smo do sada. Pitanje 29. četvrto pitanje od Goje, Mari Kristin Veržija, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ovdje sam. Dobar dan gospodine King. Hvala vam eh, što ste pokazali kako sjajno govorite francuski jezik. Ja se želim vratiti na pitanje baza podataka i pitanje interoperabilnosti baza podataka. Ja i sama radim na ovim pitanjima i mislim da je glavni problem primjena ovih baza podataka od strane država članica. Ne mogu biti toliki optimista kao vi što se tiče suradnje između Francuske i Belgije, iako se ta suradnja poboljšala, e, još dosta toga stoji pred nama, a da je suradnja ta bila bolja, vjerojatno bismo mogli izbjeći neke od napada do kojih je došlo. Još smo daleko od te podijeljene odgovornosti koje vi težite. Države članice se drže svojih nadležnosti koje ne želi predati Europskoj uniji. Pitanje sigurnosti je pitanje i međunarodne sigurnosti, ali isto tako i e, nadnacionalne sigurnosti unutar Europske unije. Imam dojam da stalno e, mijenjamo mišljenje i na taj način ugrožavamo e, naše slobode. A ako pogledate e, snowboarder, sustav e, ulaska i izlaska, u sada se to svodi na kontrolu na granicama e, ljudi koji su povezani sa organiziranim kriminalom. Ja mislim da je nama zaista potrebno hitno napraviti stvarnu procjenu svih baza podataka s kojima raspolažemo imajući jedan e, jasan cilj e, procjene i jedino na taj način ćemo vidjeti koje će biti e, tehničke i pravne procjene tih baza podataka uimajući umu, na umu također poštivanje ljudskih temeljnih prava. Hvala. Slažem se s vama. Mi moramo moći procijeniti naše djelovanje i učinkovitost e, mjera. I spreman sam zajedno sa vama raditi e, na ovom području. Također se slažem i da se tu postavlja pitanje e, provedbe. To pitanje mora biti prioritetno. Ponekad treba učiniti nešto više nego samo ohrabriti države članice da rade na ovome. E, mislim da, mislim ovdje na odluku iz Pruma gdje imamo tri dijela u kojem se govori o 18 i 22 države članice e, potpisnice koje bi mogle primijeniti sva tri dijela odluke a još dosta država članica jednostavno nije u stanju primijeniti sve ono što je rečeno u toj odluci. Dakle, trebamo napredovati i na ovome. Dobro, to nije povezano sa informatičkim sustavima, ali također e, mi na pamet padaju i pitanje e, ekskluzivnih prekursora tu također se ne primjenjuju ista pravila u svim državama članicama. Te stoga moramo nastaviti raditi na našim zajedničkim ciljevima. Hvala. Kasnemo već 20 minuta. Ja jako loše predsjedam svi pići, e, vi, vi govorite barem 30 e, sekundi dulje nego što bi trebalo. Ja ću početi koristiti e, čekić ovako, kad god bilo tko prekorači vrijeme, ako nemate ništa protiv. To i uključuje našeg kandidata. Molim vas, dvije minute pa minutu. Gospodin Teri Karpis, pitanje od zelenih. Hvala gospodine predsjedatelju. Jedna od misija ar, RRU-a je identifikacija e, sadržaja terorista. O tome ste nešto već govorili. Kako ćete zajamčiti da samo teroristički kontent, odnosno sadržaj se e, identificira i briše. E, važnije od toga tko, gdje i kada će jasno definitirati što je teroristički sadržaj. Kako ćete se pobrinuti da Europol ili e, u se e, udovoljava e, načelu svrhe kada se bude bavio svojim zadaćama. Hvala. Hvala. Hvala lijepo. Postoji razlika s jedne strane govora mršnje i poticaja na nasilje koje je nezakonito i treba mu se suprotstaviti u okviru zakona koje imamo, a s druge strane e, terorističkog sadržaja ili propagande koji je sam po sebi loš, ali nije govor mržnje, nije nekazan ali je vrlo nepoželjen. I ta druga kategorija je ono čemu će postaviti pitanje i na tome moramo nastaviti raditi. Vrlo mi je drago da imamo neke strukture koje se time bave i koje su transparentne i da uspostavljaju suradnju sa e, pružateljima e, usluga na internetu koji sa svoje strane surađuju u transparentnosti ovoga dijaloga ja želim da, to, da se to nastavi. Nemam gotove odgovore na vaše pitanje jer jednostavno ne znam kako ćemo primijeniti testove. Ali znat ćemo i znamo kad nešto vidimo da li je nešto e, loše. Koji put se to uklanja, a o drugim e, slučajevima moramo se pobrinuti da postoje alternativne poruke, alternativni tekst koji e, je dostupan. To postavlja tehnička pitanja koja moramo riješiti sa onima koji pružaju usluge na internetu, ali e, kao dio našeg, e, naših širokih zadaća mislimo da, da to Dugujemo ljudima, moramo dati ljudima izbor, različite poruke i moramo ih poteći da e, e, upotrijebe svoju kritičnu inteligenciju kad budu procjenjivali takve e, poruke. Gospođa Beatrix von Ostrih, pitanje broj 31. Ovdje, ovdje sam. Dakle, vaša zadaća će biti sigurno, sigurnosna unija i tu posebice e, agenda iz travnja predsjednika Junckera koje govore o nizu mjera kao e, direktiva o oružju, podaci o potencijima i tako dalje, ali e, Zapravo, tu se uzimaju ljudima prava kako bi im se zajamčila navodna sigurnost, ali to obično ne funkcionira dobro, a neće ni sada, jer E, dakle, vi ste nadležni sada za sigurnosnu uniju, ali u vašem e, mandatu iz e, kolovo za ove godine ne spominje se uopće gotovo ni jednom granica, čak dobro samo preko granične kriminaliteta, ali granica ne. Znači u odnosu na sve ove mjere, mjere kao jačanje direktive o oružju i tako dalje, koliko u tom kontekstu je vama važna zaštita granica? Hvala. Slažem se. Kao što smo već rekli, jedna od stvari kojima se moramo pozabaviti kad se radi o ovim e, prijetnjama je zaštita granica, jer kao što ste sami rekli, to su prekogranične prijetnje. Ako e, ih riješite na granici, to je pola uspjeha. Ja se nadam da, da sam već e, objasnio ili počeo objašnjavati kako će moja suradnja sa kolegama povjerenicima uzeti u obzir mjere koje imamo koje već postoje, koje su planirane i koje ćemo uspostaviti na granicama, a koje se e, tiču sigurnosti. Sigurnosna dimenzija tih mjera je nešto e, za što ćemo biti odgovorni vama za njihovu učinkovitost i konsistencijom sa o, temeljnim pravima i slobodama. ono zadnje što bih želio učiniti je da oduzmem ljudima njihovu slobodu. gospođa Monika Olmajer, e, me Pučana. Liba, e, e, gospodine King, E, za razliku od gospođe Štorh ne zanima me smjer u kojem će biti granične ograde usmjerene, nego bolja koordinacija između policije, eventualno i prekogranična e, koordinacija i suradnja, ali često u Europskoj uniji nalazimo ovdje na vrlo heterogeno područje, neki imaju 30 minuta, neki imaju 30 kilometara ima tu malo preružbe o tome kako će se preko granice moći koordinirati, a posebice u hitnim slučajevima kada postoji neki hitni slučaj kako će se to moći zajamčiti. Znači kako ćete vi pokušati obuhvatiti ovo problemsko područje da se osigura sigurnost građana i preko granica i policijska suradnja. Hvala. Hvala. Ja se potpuno slažem. Puno pitanja je dotaklo ovo, ovo činjenicu da kad se borite protiv ovih prijetnji morate ići prema gore, morate e, se pozabaviti tim prijetnjama ponekad na granicama, unutar granice također i to povezano već smo puno govorili o različitim načinima na koji to možemo napraviti i ja se potpuno s vama slažem. Što se tiče e, poticanja prekogranične suradnje, dio toga e, je i na našoj europskoj razini naši sustavi i naši instrumenti i agencije moraju funkcionirati da bi poticali tu suradnju među državama članicama da to bude učinkovito. A dio toga je i korištenje zakonodavstva i drugih poticaja za uklanjanje prepreka toj suradnji. Ponekad su te prepreke standardi. Standarde možete povisiti tako da ih ljudi mogu prepoznati i to će olakšati suradnju. Malo prije sam naveo e, uredbu o e, istragama koja će uskoro biti izdata. To je vrlo dobar primjer e, učinkovitoga načina poticanja našeg razumijevanja, razumijevanja među državama članicama i olakšavanja brzih e, djelovanja u borbi protiv takvih slučajeva. Pitanje 34. E, to je peto pitanje od tsd e gospođa Tanja Fajon. Što se tiče razmjene relevantnih informacija koje mora biti pravovremeno, to je vrlo važno da bi policijske snage dobro surađivale, naročito na razini Europske unije. No, u prošlosti smo bili svjedocima da mnoge države članice ne koriste već postojeće e, sustave kao što je šengenski sistem razmjene informacija. To je iznenađujuće jer recimo u 2005. E, e, godini je vijeće usvojilo odluku da države moraju razmjenjivati informacije u vezi sa terorističkim napadima u državama članicama koje konkretne korake namjeravate poduzeti da bi e, poticali e, pravovremenu razmjenu informacija među državama članicama kako bi se poboljšali kvaliteta podataka koje se dijeli. Da li ćete eventualno e, potaknuti neke mjere protiv država članica koje ne udovoljavaju svojim obvezama po informacija? Da u slučajevima koje smo već, o kojima smo već govorili, već smo u, počeli pilot dijaloge da bismo potakli ljude da njihove vlasti e, čine ono što su trebale e, činiti i što trebaju činiti, to smo već razgovarali u, na primjeru e, slučaja Prim. E, znači imamo neke stvari koje smo već pokrenuli i već pokrećemo različite procedure protiv kršitelji takvih e, praksi. Najbolje ako se može djelovati prema gore i ako se može potaknuti države članice da učinkovito primjenjuju mjere. E, sada ću se malo zaostaviti na PNR-u jer smo PNR puno puta već spomenuli u zakonskim okvirima i to je vrlo važno ali vrlo je, e, to, ima to i svoju praktičnu stranu, a to je e, izgradnja PIU-a. Bez PIU-a e, to neće funkcionirati. Premalo je država članica u ovome trenutku koje imaju planove da razviju te PIU-ove. Znači, već sada možemo ih potrebiti. Znači da provode u djelo sve te mjere pravnom pomoću, tehničkom pomoću, najboljom praksom i u ovom slučaju radi se i o financiranju 50 milijuna ove godine, 70 milijuna sljedeće godine. Znači ne radi se samo o kršenju e, procedura, e, već e, ako je to potrebno i kaznama. E, gospodin Vistison, to je 35. E, e, peto pitanje za ECR, 35. pitanje. Govorit ću danski. Gospodine kandidatu, vi ste pokrenuli dva specifična pitanja. Danas prvo je bilo među članovima recimo Pučana i Alda izražena je želja da se izgradi Europol i pretvori u evropski FBI to je nešto što vi potičete kao zajedničku e, politiku. Da li mislite da to moramo poticati? Što se tiče e, naših dvojbi, dvojbi Danske, što se tiče e, e, prijedloga za PNR, Danska je članica Šengenskog e, sporazuma i u ova tri područja, Europola, Eurojusta i PNR-a, možete li vidjeti bilo kakvu korist od toga da Danska sudjeluje u borbi protiv terorizma i kako nam to možete olakšati? Hvala. Moje e, odgovori na vaša dva pitanja su jedno i drugo uvjetovani onime što smo već rekli nekoliko puta u ovoj raspravi, a to je da možemo puno učiniti unutar e, okvira sporazuma i ugovora. O tome želim jasno e, reći i želim da to jasno naglasiti. Europol može i trebao bi podržati analitički operativni rad država članica, morao bi pomoći izgraditi e, povjerenje i povećati suradnju, ali ne može biti FBI jer on, to nije policijska e, služba. O tome smo već govorili. Što se tiče vašeg e, drugog pitanja o Danskoj i odnosa sa Europolom, ja podržavam Europol. Nadam se da sam to e, već jasno izrazio i e, podržavam e, suradnju država članica sa Europolom, ali, to sve u, okvirima ugovora. A i vi znate čak i bolje nego ja da Danska kad se radi o suradnju u ovom području je imala referendum o ovom pitanju i kao i za sve druge referendume moramo moramo poštovati odluke koje su proizašle iz referenduma, naravno. Hvala. Sada pitanje 36. To je peto pitanje eh, od Alve, gospođenja Filic Hajsmenova. Hvala gospodine predsjedatelji. Eh, u srpnju je Europski parlament glasao o izvješću o eh, zaštiti E, obalnih granica. Kao bugarska građanka e, drago mi je da će se to primijeniti na države članice koje nisu dijelom šengenskog područja. U trenutnoj geopolitičkoj situaciji Bugarska ima vrlo odgovoran i težak e, zadatak da upravlja vanjskim strateškim granicama Unije. Naše E, policajci nemaju e, pristup određenim bazama podataka i u kontekstu Europskog sigurnosnog programa koje instrumente treba razviti kako bi se pružila podrška e, naporima za borbu protiv terorizma u zemljama koje imaju vanjske granice, ali su izvan Schengena. Hvala vam. Uh, Hvala. Mogu li prvo pozdraviti napore koje provodi Bugarska i doprinos e, u Europolu i u Frontexu i u obuci u Cepolu i u drugim e, područjima. E, doista razumijem zašto ste postavili ovo pitanje jer Bugarska je u Sisu i u pravosudnoj suradnji, ali ne i u pitanjima, i ne može pristupiti po pitanjima migracijskih e, pitanja i granica. Znači na kraju i to pitanje povezano sa članstvom u Schengenu, vi znate, pitanje članstva Schengenu je pitanje šengenskih zemalja članca. Ali to je pitanje svakako koje valja postaviti, a e, pitanje je to, služi li to doista kolektivnim interesima Europske unije u cijelosti, da se zemlje kao Bugarska ne uključe uh, u uh, postojeće informativne sustave i te sustave. To je vrlo legitimno pitanje. 37. pitanje, šesto za EPP, gospodin Boni. Uh, gospodine King, kako napreduje digitalna revolucija i mijenja svijet, kiberkriminal u najširem smislu raste također vrlo brzo. Globalna ekonomske vrijednosti e, kiberkriminala su e, 400 milijardi dolara, e, a svi oblici kriminala trenutno imaju svoje oblike u kiberkriminalu. Postoje tu znatni izazove, treba jačati suradnju svih dionika, jačati europsku mrežu za borbu protiv kriminala. Također moramo jačati suradnju u Europskoj komisiji i između zemalja članica. A prije svega trebamo sav kriminal tretirati na isti način u stvarnom svijetu i u svijetu. Dakle, koje će to biti prioritetne aktivnosti u području borbe protiv e, kiberkriminala u tom najširem smislu? Hvala. I pozdravljam priliku da se usredotočimo upravo na ovaj aspekt organiziranog kriminala i borbu protiv njega. Mislim da tu postoje dva elementa e, koje kojima bi se mi trebali unutar komisije baviti kod kibernetičkog kriminala. Jedan je ovaj dio borbe protiv kiberkriminala, a drugi dio je jačanje otpornosti na kiberkriminal. Kiberotpornost, znači to je povezano sa borbom protiv kiberkriminala. Kod jačanja ove otpornosti već sam rekao da treba prioritizirati provedbu e, direktive o mrežima informacijskim sustavima a što se tiče borbe protiv kriminala, ovom ofanzivnom dijelu agende, mislim da moramo na najbolji mogući način iskoristiti e, Europolov e, centar za kiberkriminal, što bi moglo značiti e, jačati ga i sredstvima i osobljem i ekspertizom kako bi mogao doprinijeti suradnji sa tijelima zemlja članica u borbi protiv kibernapada, svim vrstama prevara sa plaćanjem i seksualne eksploatacije kao što ste spomenuli. Također vjerujem da trebamo surađivati sa privatnim sektorom u ovom području i mislim da, kao što sam već ranije spomenuo, je privatno javno partnerstvo koje je upravo uspostavljeno kako bi povezalo javno financiranje i privatno financiranje izira 1,5 milijardi u istraživanje i razvoju u ovoj područji borbe protiv kiberkriminala su upravo važan korak naprijed i želim e, surađivati dalje sa sudionicima na razvoju toga kao i s trećim zemljama na ovoj agendi kao i na drugim agendama. Trebamo napredovati po pitanju e-dokaza konzultiramo se o opcijama o tome i mislim da je sve u svemu vrijeme da ažuriramo strategiju iz 2013. Dakle, ova agenda o kiberkriminalu je vrlo puna agenda. Hvala. Šesto pitanje za SID, broj 38. Gospođo Čilići. Zahvaljujem. Gospodine King. U nedavnim terorističkim napadima E, način na koji su se stvari dogodile bilo je nepredvidivo, ali treba svejedno investirati u prevenciju kao i deradikalizaciju. Dakle, kakve konkretne mjere namjeravate provesti kako bi jačali e, aktivnosti Europske unije protiv nasilnog ekstremizma? E, ne samo prevenirati, nego i gledati E, sustave reintegracije povratka u društvo. U kojoj mjeri mislite da bi ovi programi za Europske unije i zemalja članica su napredovali? Kako namjerovate osigurati e, razmjenu najboljih praksi između e, nasilnog ekstremizma? A u nedostatku konkretne strategije za zaustavljanje povratka stranih boraca. Namjeravate li krenuti dalje na, na radu na zajedničkoj strategiji po ovom pitanju stranih boraca koji se vraćaju? Zahvaljujem. I slažem se s vama da borba protiv radikalizacije nije nešto gdje se treba raditi samo na preventivnom djelovanju kako bi se spriječilo um, radikalizacija, nego tu se radi i o aktivnostima nakon radikalizacije kako bi se pokušalo deradikalizirati ljude koji su krenuli već tim putem. I, i ja bih zapravo želio raditi sa postojećim programima i mrežama kako bi se obuhvatila oba ta aspekta a na području deradikalizacije, prema, dakle, djelovanja prema ljudima koji su već krenuli tim putem, važno je raditi s onima koji su na prvim e, crtama djelovanja u zatvorima koji nalaze na taj fenomen, jer kao što tragično znamo iz incidenata koji su nedavno se dogodili u Francuskoj, da to nije jedinstveno, da to može biti doista stvarni izazov. I mislim također da postoji niz stručnih savjeta koje koji se mogu iskoristiti i koju bismo trebali iskoristiti e, znači s ljudima koji rade u zatvorima i na deradikalizaciji diljem Europske unije i okupio to sve dijele najbolje prakse i uče e, a što se tiče iz najboljih prakse. A što se tiče povratka stranih boraca, e, kroz sve ono što sam rekao provlači se jedna misao, a to je da djelovanje upstream e, i na granicama i iza granicama, znači downstream e, na zaustavljanje stranih boraca i drugih koji pokušava naškoditi našem e, načinu života jesu apsolutni prioritet. Apsolutni prvi prioritet. Hvala. Evo sad smo u posljednjem dijelu. Pitanje 39. Sedmo pitanje PP, Gospodin Pos. Tu sam, tu sam. Dakle, prvo zahvaljujem na dosadašnjim izlaganjima. Naravno, e, svakako ponavlja se sada ovo ili ono u našim pitanjima znam, ali svejedno bih e, možda imao još dodatno jedno pitanje. Naime, imam neki osjećaj da u ovom cijelom digitalnom području koje se odnosi na kiberkriminal, ali i pitanje kako na kraju krajeva E, bolje iskoristiti e, banke podataka i putem operabilnosti. Mislim da što se tiče recimo odnosu na transatlantski odnos, možda nismo u najboljoj situaciji za suradnju, ali imam također i osjećaj da suradnja u borbi protiv terorizma i u borbi protiv napada e, da je to nešto što nam je tu potrebno. I Stoga mi je e, recimo stalo čuti kako, što vi mislite kako bismo mogli taj odnos bolje predstaviti. Nekako imam osjećaj da taj odnos nije baš dobro uh, usklađen jer imamo različite pristupe recimo razumijevanju zaštiti podataka i tako dalje s jedne i druge strane. Pa bih e, možda rado čuo kako biste vi recimo vidjeli suradnju u borbi protiv kiber e, kriminala, a u odnosu na e, suradnju sa Sjedinjenim državama i zaštitu podataka? Hvala. Pa mislim da moramo krenuti time što ćemo prvo urediti stvari u vlastnom dvorištu. Naime, slažem se da postoje neke strateške i partnerstva koji su važni u našoj borbi protiv terorizma i kiberkriminala i kao što sam pokušao objasniti, mislim da postoje odgovarajući okvir i set uvjeta koji treba biti uključen u ta odnosa. Mislim da u ovom području, kao što ste vi rekli u vašem pitanju i u drugim pitanjima, da postoji dosta posla za odraditi i kod nas kod kuće kako bismo osigurali da ćemo iz vlastih sustava izvučiti na, izvući najbolje i da ćemo se pozabaviti pitanjem kompleksnosti, fragmentacije i praznina na najučinkoviti način. Naime, jedan primjer koji mislim možda se nije još pojavio, ali koji mi je recimo predstavljen je e, da baza podataka e, Europola o teroristima i SIS-ova, e, baza podataka Eh, ovih alertova, odnosno eh, svih eh, uzbuna koje se povezuju s terorizmom, se mogu međusobno povezati u individualnim slučajevima i da bi postojao praktični potencijal za prednosti, za veću povezanost između tih dviju baza podataka, a u koje se informacije mogu ubacivati za sličnu svrhu. Dakle, postoji jedan primjer e, koji mislim da bi skupina visokoj radni mogla pogledati. Mislim da smo sam bio apsolutno jasan u okviru i uvjetima koji su, okru, koji su povezani s time koje upravljaju i svim e, raspravama koje ćemo mi možda imati u budućnosti po tom pitanju. Hvala. Četvr, četrdeseto pitanje e, za SED, gospođa Soraya Post. Hvala, gospodine King, Sir King. E, vi niste spominjali suradnju sa udrugama civilnog društva, a u pogledu tri prioritetna područja, borba protiv terorizma, prevencija radikalizacije, borbe protiv organiziranog kriminala i borbe protiv kiberkriminala. Međutim, upravo su oni e, ključni koji rade ključni posao u promociji ljudskih prava, tolerancije, kao i jačanju socijalne inkluzije, te igraju u tom području ključnu ulogu, posebice u prevenciji radikalizacije terorizma. Pa biste li mogli pojasniti, namjeravate li raditi sa udrugama civilnog društva i ako da, koji bi oblik e, trebalo imati takva suradnja. Nadalje, koliko je opskrbljen vaš tim i sredstvima za borbu protiv nasilnog eh, nasilne radikalizacije. Hvala, mogu li prvo prokomentirati nekoliko elemenata od kojih je prvi zadnja stvar koju ste spomenuli. Naime, u pravu ste kad kažete da postoje različite vrste radikalizacije i da ne bismo trebali misliti samo na jednu vrstu radikalizacije. A to me vodi do sljedeće stvari, a to je kao što se nadam da sam već i rekao, da ako me potvrdite u imenovanju, da ću se koristiti vlastitim iskustvom, a važan dio mog iskustva u području sigurnosti upravo je bio na terenu u Sjevernoj Irskoj, gdje smo imali probleme radikalizacije, svakako drugačije vrste radikalizacije, ali postala je radikalizacija koja se pojavljivala u određenim dijelovima zajednica koja je nekako ljude tjerala prema e, prilično nasilnoj disidentskoj terorističkoj aktivnosti. Treba biti apsolutno jasno da tu nije e, mogla najdjelotvornije djelovati država nego udruge civilnog društva i e, mislim možda ne, ne kaže u mom pismu se ne spominju e, organizacije civilnog društva, ali ja ću to shvatiti u najširem mogućem smislu i moj u mom zadat, u moj zadatak ću uključiti i civilno društvo i organizacije civilnog društva. Naime, u Sjevernoj Irskoj smo utvrdili da su bivši zatvorenici vrlo vjerodostojen glas i radili smo sa mnogim skupinama stručnjaka gdje smo okupljali niz ljudi iz Sjeverne Irske koji su bili bivši zatvorenici koji su međusobno učili o programima na kojima se radilo i kako su bili učinkoviti vlastitim, sam očima vidio praktične rezultate toga. Kako to procijeniti, evaluirati, ne znam, ali ako zaustavimo samo jednog e, mladog čovjeka na putu u, u, nasilni ekstremizam, e, mislim da je to meni dovoljno. Ako to možemo pak učiniti na razini e, lokalne E, razine, recimo Sjeverne možemo to onda činiti i u e, na razini Europske unije e, između kvalificiranih dionika civilnog društva. 41. pitanje za EPP. Gospodin Lenarc. Zahvaljujem. Vaša nominacija dolazi u povijesnom trenutku odnosa između Ujedinjene kraljevine i EU-a e i znam da nećete komentirati, to ste rekli, ali znam da će uskoro trebati donijeti odluke e koje bez obzira na pre, pregovore o Brexitu odnosno na Europol. Naime, dva put ste rekli da treba e, zagovarati Europol, da treba iskoristiti novi mandat Europola i istovremeno vidimo da britanska vlada, znači vlada koja se nominirana, nekako razmišlja o opt-outu iz Europola. Znači, kako biste vi ocijenili nužnost uključivanja Ujedinjene kraljevine u Europol i smatrate li da bi opt-out Ujedinjene kraljevine mogao potkopati vaš rad kao povjerenika za sigurnosnu uniju? pa nisam ja ovdje zagovornik, niti govorim ime britanske vlade, niti mogu prejudicirati odluke, niti vidjeti unaprijed kakve će odluke donijeti britanska vlada ili neće, ali želim samo jasno reći da smatram da je Europol odlična organizacija koja radi odličan posao i ako me potvrdite u ovoj kandidaturi, ja ću svakako zagovarati e, ulogu te organizacije i u okviru e, onoga što je dopušteno ugovorima, djelovati na, i surađivati s njom. A u konkretnom e, pitanju što sa Ujedinjenom kraljevinom, to je svakako izazov. Naime, Ujedinjena kraljevina mora donijeti odluku o tome hoće li e, ući u to ili ne, ali ako odluči ne biti članicom e, tog rada, to bi mogao biti problem jer će nastati jedna praznina e, jer će tek onda nakon e, izlaska moći ući kao u neki odnos e, kao treća zemlja. Znači u mojim pregovorima s Jedinom Kraljevnom, jedna stvar koju bih želio reći da je svakako u kolektivnom interesu svih da se takva praznina u Uniji izbjegne. Dobro pitanje je dobar e, odgovor. Ako mogu se na trenutak e, dopustiti da prokomentiram. Mislim da smo svi već e, pomalo umorni. 42. pitanje, gospodin Lopez, gospođa Lopez, gospodin Lopez Aguilar. Dobro večer. Pitanje koje želim postaviti odnosi se na pitanje e, vaše odgovornosti za rezultate. Jer e, ipak radi se o odgovornosti u ulozi koju mi e, dakle moramo kao članovi našeg odbora osigurati prema komisiji. Dakle, to se prvo odnosi na vaše pismo misije i vaš portfelje povjerenika, budućeg povjerenika za sigurnosnu uniju, jer ćete trebati dati potporu povjerenika Avramopolisa i zatim usko surađivati i sa povjerenicom Jourovom u pitanjima kao što je radikalizacija i razmjena informacija. Dakle, prvo pitanje odnosi se na e, ravnotežu koju trebate uspostaviti između vaših odgovornosti za niz, prema nizu povjerenika i koliko neovisno možete, mislite da možete biti u izvršavanju vašeg portfelja i u kojoj mjeri mislite da e, će se taj e, portfelj moći preklapati i sa povjerenicom e, povjerenicom. Evo, potrošili ste vrijeme. Evo samo ključna stvar o načelo odgovornosti pred odborom LIBE. Znači, kaže se u vašem e, mandatu da e, to možda neće e, raditi samo povjerenik Avramopoulos. Thank Hvala. Drago mi je što ste postavili ova pitanja jer mi to daje ponovno mogućnost da objasnim ono što sam rekao u pisanim odgovorima i da kažem na koji način bi to trebalo funkcionirati. Meni zapravo ne predstavlja problem ova rasprava o preklapanju, jer e, meni se čini da je to u skladu sa ovom ulogom koju bih trebao odigrati. Ovo nije e, uloga koja se može raditi na pola radno vremena. S obzirom na e, moje dosadašnje iskustvo, ja ću zaista gledati da što bliže surađujem sa povjerenicima, naročito povjerenikom Adamopolusom, ali isto tako i sa svim drugim povjerenicima koji, će koji pokrivaju sva ona druga pitanja o kojima smo raspravljali večeras. Mislim da svi zajedno moramo raditi na ovom bitnom sigurnosnom pitanju. Što se tiče odgovornosti, E, prema parlamentu ja ću sa velikim zadovoljstvom odgovarati ovom e, parlamentu e, što se tiče sigurnosnih aspekata svakog od ovih navedenih dosijeja. Vi ćete procijeniti, ali mislim da ćete na kraju vidjeti da ćete E, dobiti još veću odgovornost e, povjerenika i komisije prema ovom e, parlamentu uz sigurnosnu uniju. Hvala najljepša. Sada imamo još posljednja tri pitanja. Pitanje broj 43, deveto pitanje Pučana, gospođa Marijel Gabriel. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Gospodine King, Želim postaviti jedno veoma bitno pitanje koje se tiče jamčenja sigurnosti e, granica, europskih granica, a želim se osvrnuti na Bugarsku. Bugarska je pružala informacije SIS-u već niz godina, ali nema potpuni pristup ovom sustavu, a to je kontradiktorno s obzirom na potencijalni rizik e, za europsku sigurnost. Što vi mislite učiniti po tom pitanju da države koje moraju ispuniti e, kriterije za ulazak u Schengen imaju priliku e, doprinositi ti sustavu SIS, razmenivati podatke i imati pristup tom sustavu. Zatim, zabrinjava li vas činjenica da države članice Europske unije e, izdaju europske putovnice ljudima iz trećih zemalja. I posljednje pitanje, koji su instrumenti koji ćete imati na umu kako biste bolje surađivali u suzbijanju terorizma na sredozemlju. Sigurnost e, sredozemlja znači e, sigurnost i Europe. Hvala. Hvala. Što se tiče situacije u Bugarskoj i Rumunjskoj, kao što smo to i malo čas rekli, Slažem se s ovim pitanjima koje ste postavili. Bugarska e, može dobiti upozorenja o odbijanju, ali ne može ništa učiniti po tom pitanju. Mislim da je to stvarno pitanje. Da li je u kolektivnom interesu Europske unije da se ostvari ovaj pristup. Zakonodavno govoreći sve prepreke će biti ukinute kada to odluče države članice koje su u Schengenu, ali ovo je legitimno pitanje i mislim da u sadašnjim okolnostima s obzirom na prijetnje koje su pred nama ovo bi bilo u kolektivnom interesu svih. Glede pitanja o putovnicama putovnice i državljanstvo država članica. Kada dajete državljanstvo neke države članice, dajete istovremeno i državljanstvo Europske unije. Stoga, bi države članice morale razmisliti o općem interesu Europske unije kada donose tu odluku, uključujući i pitanje sigurnosti. Mi tražimo sada od država članica kada donose takvu odluku da budu zaista oprezne. Hvala. Posljednje pitanje, 44 e, SND Ana Gomeš. Postoje dokazi da terorističke organizacije se financiraju kroz organizirani kriminal. Primijetila sam iz e, vaših odgovora e, da se i vi bavite tim pitanjima, ali zar ne vidite e, manjak u sigurnosti činjenicu da veoma često ove kriminalističke organizacije čak traže pomoć e, europskih tvrtki, koriste porezne oaze u Europskoj uniji i drugdje i istovremeno se ovdje govori o e, schemama e, zlatnih viza koje se daju od strane država članica. Mislim da ste na to mislili kad ste odgovarali na ovo posljednje pitanje. Kako se mislite ovim pitanjem baviti? Hvala vam najviše što ste postavili ovo pitanje. Se sada vraćamo na ključno područje e, i na akcije koje želim poduzeti, a to je sprječavanje financiranja terorizma. Sve aktivnosti o kojima smo govorili, usklađivanje kaznenih e, e, prekršaja, pitanje, suzbijanje nezakonito steknute imovine, pranje novca i jačanje naših instrumenta kao što je praćenje financijskih transakcija. Mislim da veoma ozbiljno trebamo razmisliti što možemo učiniti interno u Europskoj uniji e, s obzirom na dosadašnju učinkovitu suradnju koju imamo po tom pitanju sa Sjedinim američkim državama. Dakle, tu imamo dosta programa o kojima razmišljamo, unutar koji želimo ojačati e, međunarodnu suradnju po pitanju suzbijanja korupcije, izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreza i zlouporabe određenih e, e, resursa za financiranje terorizma. Želimo iskoristiti ovu priliku da izvučemo pouke iz sastanaka G7, G20, sastanka na vrhu na kojem je gospodin e, Cameron, e, bivši premijer e, Ujedinjenog kraljevstva, rekao da želi ojačati međunarodnu suradnju u ovim ključnim područjima. Ako išta mogu učiniti u radu s vama, mogu to zacrtati kao prioritet kako bismo vidjeli stvarni napredak u narednih nekoliko godina i to će mi biti zadovoljstvo učiniti. Hvala. 45. pitanje i posljednje pitanje u ime Pučana, gospodin Emil Radev. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Gospodine King, u posljednjih nekoliko godina Europa je preplavljena migrantima i neki od tih migranata nažalost prelaze vanjsku eh, granicu Europske unije na nezakonit način. Za mnoge od njih nije moguće provjeriti identitet niti znati pripadaju li nekoj terorističkoj organizaciji. Koje korake namjeravate poduzeti ako postanete povjerenik da bi se izbjegao rizik radikalizacije ili e, počinjavanja terorističkih napada od strane migranata koji dolaze u Europu, naročito onih koji nemaju nikakav status e, koji bi im pružio međunarodnu zaštitu. Hvala. Mislim da postoji e, mnogo mogućih razloga radikalizacije. E, osjećaj e, izoliranja, nepravde, mogu biti neki od njih. Odgovor mora biti utemeljen na prevenciji o kojoj smo govorili. tu govorimo o sprječavanju govora mržnje, e, suzbijanje radikalizacije u školama, postupka deradikalizacije, u zatvorima i kroz prevenciju moramo zajemčiti e, i učinkovitu integraciju. Integracija je jako e, teška, ali je bitna za sprečavanje deradikalizacije, za sprečavanje radikalizacije. Mi imamo novi e, akcijski plan o integraciji na kojem ću raditi sa kolegama povjerenicima jer ako želimo postići napredak na ovom području moramo to učiniti zajedničkim radom. Hvala najljepša svim kolegama koji su ostali e, za vrijeme cijelog ovog saslušanja koje je bilo dosta e, dugo. E, želim se zahvaliti gospodinu Kingu na strpljenju i na svim odgovorima na pitanja. Sada prelazimo na završno obraćanje gospodina Kinga koji je kandidat za povjerenika. Imate pet minuta na raspolaganju, a ako možete samo još ostati nekoliko trenutaka nakon toga, nemojte samo istrčati iz prostorije, iako bi ja <laughs> želio istrčati iz ove prostorije, ali nemojte to učiniti, molim vas, jer ću ja samo još u par rečenica reći na koji način ćemo na demokrat e, kako ćemo na demokratski način odlučiti o procjeni ovog saslušanja. Sada pozivam kandidata za povjerenika, gospodina juliana Kinga, da održi završno izlaganje. Imate pet minuta na raspolaganju. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala svim e, zastupnicima, članovi odbora na pitanjima i hvala što ste bili uz mene cijelo ovo vrijeme. Evo, sad ćemo vidjeti hoćemo hoću li se moći e, hoću li moći govoriti kraće od e, predviđenog vremena. U ovih e, posljednjih e, par sati smo imali razminu mišljenja i nadam se da ste vidjeli da dosta toga još ima da se učini. Ako me potvrde kao povjerenika, ja bih htio početi sa radom što je prije moguće. Kao što sam i rekao na samom početku, ja sam u potpunosti odgovoran e, ovom parlamentu i želim s vama ostvarati što bližu suradnju. Građani su zabrinuti e, prijetnjama terorizma i organiziranog kriminala. Oni očekuju da zajedno učinimo sve što je u našoj moći kako bismo dali odgovor na ove prijetnje. Naš odgovor treba biti kolektivan, iskoordiniran i sveobuhvatan. Moramo e, zajedno udružiti e, snage kako bi suzbili terorizam, e, financiranje terorizma i ojačati našu obranu. Sve se to mora učiniti uz poštivanje naših vrijednosti i temeljnih prava. Ako me potvrde kao povjerenika, ja ću e, zajedno sa vama raditi na stvaranju sigurnije Europe. Cilj sigurnosne unije je taj da svi ljudi koji žive ili putuju kroz Europsku uniju budu sigurni poštujući naravno usto temeljna prava i vrijednosti Europske unije, a sve to ćemo postići ako najprije spriječimo radikalizaciju, a istovremeno ćemo spriječiti organizirani kriminal. Hvala vam najljepša. E, hvala što e, moje kolege nisu istrčale sada nakon ovog e, izlaganja. Mi smo, mi ćemo sada, naravno nakon ove rasprave, održati procjenu saslušanja, stoga će biti održan sastanak koordinatora e, sutra, utorak 13.9. u 9 sati iza zatvornih vrata kako bismo odlučili da li kandidat za povjerenika ispunjava e, sve uvjete i da li će ga parlament potvrditi ili ne. Dakle, o tome ćemo odlučiti sutra u 9 sati ujutro, a nakon toga ćete o tome izvijestiti klubove zastupnika. E, koordinatori će naravno e, vas izvijestiti o ishodu ovog e, sastanka koji će se održati dakle iza zatvorenih vrata. Hvala vam svima koji ste bili prisutni na ovoj ovom saslušanju. Hvala i kolegama iz AFETA, hvala i kolegama iz drugih odbora koji su bili tu, ali nisu uzeli riječ. Hvala svim zastupnicima, članovima Libea koji su E, postavili jako dobra pitanja, a vama, gospodine King, hvala na svim pitanjima, hvala na strpljenju. Vjerojatno ovo nisu najprijatniji trenuci u karijeri, ali kao što vidite mi za ozbiljno uzimamo vaš portfelj i e, stoga smo imali ovako e, dobru raspravu. Ovo je ozbiljan portfelj. E, kolege iz Libea e, zaista za ozbiljno shvaćaju i vašu buduću ulogu ukoliko budete potvrđeni kao povjerenik.